Hvala lijepa. Kolege što ste došli, molim vas da se smjestite. Drago mi je što danas predsjedam ovim dijelom sastanka s obzirom na to da je pred nama jedan veliki događaj, a radi se zapravo o tome da moramo napraviti sve što je potrebno kako bismo izabrali zapravo članove predsjedništva. E, krećemo sa izborom predsjednika našeg odbora, a nakon toga moramo prijeći na e, izbor četiri predsjednika u skladu sa člankom 204. E, poslovnika. Dakle, najprije pod točkom 1 imamo izbor predsjednika, a nakon toga prelazimo na izbor četiri potpredsjednika. Ja ću stoga biti, eto, jedan privremeni predsjedatelj kako bih predsjedao ovim postupkom izbora predsjednika i potpredsjednika, a čim predsjednik bude izabran, ja ću ga zamoliti da on preuzme riječ i da vodi dalje sastanak, te će i on zapravo onda biti e, zadužen za vođenje sastanka u dijelu gdje se biraju potpredsjednici. Dakle, mi biramo predsjednika najprije, a nakon toga predsjednik, novoizabrani predsjednik, E, preuzima vodstvo sastanka. E, samo bih želio reći koji će zamjenski sa e, članovi glasovati umjesto članova odbora. Pročitat ću imena. Nuno Melo pour le groupe PPE. Gospodin Melo za EPP zamijenit će gospođa Anželik Delaej. Je li Anželik ovdje? Je. Gospođa Marija Nošen zamijenit će je gospođa Suzanne Melior. A gospođu Anđu Azenkap iz Guja zamijenit će gospodin Stefan Ek. Je li on ovdje među nama? Tu je. Odlično, hvala vam. A zatim gospodina Tarabelu koji se razbolio i ima gripu zamijenit će gospođa Marija Arena koja je ovdje, nadam se. A gospodina Linca iz EPP-a ne, oprostite, gospodina Ernosa, zamijenit će gospodin Linz, pogriješio sam. Mislim da su svi ovdje. Možemo krenuti. E, prije nego što krenemo, e, jesu li tu drugi zamjenski članovi koji će glasati umjesto članova odbora, redovnih članova odbora, a nisam pročitao njihovo ime. Molim vas, recite koga ćete zamijeniti. E, gospođa Gerling će biti ovdje umjesto gospodina Šva. Dobro, to smo zabilježili. A zatim? Gospodin Valenkarn će zamijeniti gospodina Polčaka. Gospodin Iđiš je ovdje i on će moći glasati. Samo sam želio to spomenuti. Nemamo drugih zamjenskih članova? U redu. Hvala vam što sudjelujete u izborima. Gospodine Bore, izvolite. Prije nego što krenemo s glasovanjem, možda bih ipak trebao objasniti e, jednu stvar vezano uz način na koji će glasati zeleni. Mi ćemo glasati protiv. Zašto? Zato što je došlo do određene promjene atmosfere ovdje u parlamentu. Onaj duh velike koalicije o kojem smo govorili nije prisutan. Trenutačno imamo tri potpredsjednika iz socijalista demokrata, što je skandalozno. Nemamo ni liberala, ni zelenih, ni EKR-a. Oni nemaju svoje predstavnike kao ni guje. Mislim da je to zaista žalosno i mislim da socijalisti i demokrati zapravo ne, poštuje, eh, ne poštuju demokratska načela u Europskom parlamentu. Izvolite. moram priznati da sam imao neku ideju o tome što socijalizam predstavlja prije nego što sam došao ovom, ali u ovom trenutku sam e, zaista e, siguran da tome više nije tako. imamo pet komada torte, a socijalisti su sebi uzeli tri od pet komada. Nije to socijalizam, to je pohlepa. Hvala lijepa ja nisam ovdje kao govornik eh, socijalista i demokrata ali moram vas upozoriti da izbori još uvijek nisu održani. E, održimo najprije izbore pa ćemo vidjeti kako stvari funkcioniraju i postoje li ravnoteža. U slučaju da postoji nekakav problem razgovarat ćemo o tome. U ovom trenutku još nismo niti krenuli s postupkom, a postoje jasna pravila o tome kako se postupak odvija. Tako da predlažem da najprije održimo postupak koji će se odvijati u skladu sa onima koji su se prijavili kandidati, koji su bili nominirani, onda ćemo vidjeti dalje. Gospođa Majer, izvolite. Dobar dan, u ime rtd želim protestirati jer ovo glasovanje je farsa. To je sramota već znamo koga, će odabra, koga ćemo odabrati. Mm, došlo je do dogovora, sramotnih dogovora zatvorenih vrata, nećemo biti predstavljeni, zastupljeni i dakle mi kao e, Partito Cinque koje dakle e, ovdje predstavljamo građane Europe nećemo podržavati dogovore koji ste se vi ovdje dogovorili međusobno na vaš uobičajeni truli način e, kako biste si dobili fotelje koje želite i ne poštujući želju građana.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 Ja sam ovdje kako bih predsjedao ovim dijelom izbora predsjednika. Pričekajte, molim vas, da mi izaberimo pravog predsjednika, pa će onda on sigurno e, dalje voditi raspravu koja je očito nešto što će biti vrlo bogato i obilovaće zanimljivim komentarima. Dakle, gospodine Dortman, molim vas, e, ako želite nešto reći vezano uz glasovanje, inače možemo krenuti dalje s postupkom. Gospođa Šajer. Uh, umjesto nje će glasati gospođa Petir, ako sam dobro shvatila. Shvatio, oprostite. Ne, ne, trenutak. Ne. Ne, gospodin Linc će zamijeniti gospođu Petir. U redu, evo ga, to je to, a sada uh, krećemo s postupkom, prije toga gospodin Dorfman. Movimento Cinque Stelle u posljednjih pet tjedana dakle, napravio e, svoje odluke. Sram vas bilo, dogovorili ste se među sobom, e, na sramotan način ste se dogovorili međusobno, odabraćete koga vi želite, a ne građani. Sram vas treba biti. Znao sam da će stvari eskalirati ako počnem ljudima davati riječ. Molim vas lijepo, krenimo mi s izborom predsjednika, a kada predsjednik koji jedva čeka da bude izabran, konačno zauzme ovdje svoju funkciju, onda ćemo krenuti na raspravu. Dakle, dozvolite mi, molim vas, da nastavimo s postupkom e, izbora e, predsjednika. Kao prvo ističemo kandidature za e, predsjedništvo našeg odbora za poljoprivredu. Dakle, to je pitanje koje se postavlja. Imamo li mi, dakle, kandidatura? Gospodin gospodin Des. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege. Želim nominirati ponovno Česlava Sikijevskog u protekle dvije i pol godine. On je odradio odličan posao predsjedanjem ovog odbora i ja sam uvjeren da će to činiti i dalje u sljedećih dvije i pol godine ako ga izaberemo. U redu. E, primili smo poruku. gospodin Šikevski, prihvaćate li kandidaturu za funkciju predsjednika odbora? Da. U redu. Dakle, ova kandidatura je, kandidatura je valjana. Imamo li drugih e, nominacija za kandidate za predsjednika odbora? dobro. Imamo samo jednu kandidaturu koja je istaknuta za e, funkciju predsjednika odbora za poljoprivredu. Predlažem stoga da gospodina Čekevskog aklamacijom pozdravimo kao predsjednika odbora. Dakle, aklamacijom smo izabrali gospodina Sikevskog kao predsjednika odbora i sada mu prepuštam mjesto. Gospodin Sjekevski će sada uh, u jednoj uh, uh, laganoj atmosferi krenuti sa izborom potpredsjednika. Evo, vrlo rado vam prepuštam ovo predsjedateljsko mjesto.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 Ono što bih želio jest da sada istaknete kandidature za mjesto prvog potpredsjednika. Izvolite, dajem vam riječ. Gospodin Anžu, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. U svoje vlastito ime i u ime svoga kluba želim istaknuti kandidaturu četiri kolega, eh, od čega gospodina De Castra za mjesto prvog predsjednika. Ok. Poproszę w takim razie teraz pana posła Hvala lijepa. Gospodin Anju, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih za FDD želio predložiti e, doktoricu Đuliju Moj kao prvu potpredsjednicu. Hvala. U redu. Možda sada da zamolimo kandidate, prihvaćaju li imenovanje. Gospodine Des, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Došlo samo do greške. Gospođa Marijana Petir je ovdje kao zamjena za gospodina Šrajera. Ja sam pogriješio, ispričavam se poproszę o potwierdzenie e, przyjęcia e, dobro, ali možda bismo e, mogli zamoliti kandidate čija su imena predložena, prihvaćaju li kandidaturu? Prihvaćam, zahvaljujem predsjedniče. Pa, pa- Hvala. Gospođo Moj? Da, prihvaćam mamy U redu. Dakle, imamo dva kandidata, glasujemo elektronički, osim ako nemate pitanja za kandidata. Ako ne, onda prelazimo na elektroničko glasovanje. Zeleno će biti za gospodina De Castra. A ne, oprostite, netko se javlja za riječ nie mamy A crveno će biti za gospođu Moji. Vidim da se jedna osoba javlja da nema e, karticu za glasovanje. Ima li netko zamjensku karticu? Gospodin Cardin nema svoju glasačku karticu. Gospodine predsjedatelju, ne moramo E, glasovati elektronički. Ako želimo, možemo glasati jednostavnim dizanjem ruku. Tako možemo riješiti problem. Just Samo zato što je došlo do dogovora oko brojki prethodno, zar ne? Najviše doličime pana karti, takže nie problemu, ali Mislim da možemo pretpostaviti da možemo dodati glas gospodina Katija budući da je on zaboravio e, glasačku karticu. Oprostite, ali moramo objasniti da mi ovdje moramo za potpredsjednike glasati tajno, što znači da to možemo ili uz pomoć glasačkih kutija ili elektronički. Ne možemo glasati dizanjem ruku. No, pretpostavljam, možemo da možemo dodati jednu boju jednom kandidatu, drugu boju drugom kandidatu i tako dugo dok stvari budu tajne, to ne bi trebao biti problem čak i s gospodinom Katijem koji je zaboravio svoju glasačku karticu. Je li to u redu? Možemo li tako nastaviti? On bi međutim trebao svoj glas predati tajno. Mislim da se to može dogovoriti. Predlažem da kao prvo glasujemo, a onda ćemo vidjeti u kojoj mjeri će jedan glas promijeniti cijeli rezultat. Prije nego što otvorim glasovanje, dozvolite da ponovim. Ako stisnete zeleni gumb, to znači da glasate za gospodina De Castra. Ako stisnete crveni gumb, to znači da glasate za gospođu Đuliju Moj. Vidim da gospođa Moj nosi i slične boje, dakle ne biste se smjeli zabuniti što se boja tiče. Ovo je zaista smiješno. Tak, mislim tak. E, i u e, takim razie, ješi Dobro, krenimo dalje. Ne možete biti suzdržani. Morate glasati za jednoga od kandidata ako želite biti suzdržani. U ovom trenutku to ne možete. Možete glasati ili da ili ne. Otvaram glasovanje. E, jedan albo albo Izaberite boju u skladu sa vašim odabirom kandidata. E jedan pučanin previše glasova. Da, ne, sad je u redu, sad je u redu. Sad je u redu. Zamekam Zatvaram glasovanje. Gospodin De Castro, 33 glasa. Gospodža Moj, 8 glasova. Gratuluje i zapraszam. Čest titam gospodinu e, De Castro, pozivam vas da zauzmete svoje mjesto za stolom predsjedatelja. Idemo sada na izbor drugog potpredsjednika. Načelo je isto. Prije svega pitam vas imate li spremna imenovanja za drugog potpredsjednika. Otvaram raspravu. Drugi potpredsjednik, gospodin Arnu. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih želio imenovati doktoricu Đulije <clears throat> Moj za mjesto drugog potpredsjednika. Hvala. Hvala. Dakle, bilježimo gospođu moje, gospodine Mikolson, predlažem gospodina Kuzmeka za drugog podpredsjednika odbora za poljoprivredu u drugom mandatu. Nema više imenovanja, nitko se ne Dobro. Koja, koje boje? Gospodin Kuzmijuk zeleno. Molim vas, možemo li zamijeniti boje da budemo malo demokratični? Molim vas. Da, samo malo. onako kao što ste to prije napravili s bojama. Gospođo moj će biti zelena sada, neće biti crvena nego zelena. A gospodin Kuzmijuk crveno. Dakle, ako pritisnete crveno glasovat ćete za gospodina Kuzmijuk. Ako pritisnete zeleno glasujete za gospođu moj Ponavljam, otvaram glasovanje, zeleni ili crveni gum. Crveni za gospodina Kuzmijaka, zeleni za gospođu moj. Sada otvaram glasovanje, izvolite. E Opet imamo jedan glas pučana previše. Molim vas, maknite jednu e, karticu pučanima. Mikrofona. You don't have to talk with me okrenite se prestanite sa mnom razgovarati ovako. Ako mi imate nešto za reći, pritisnite gumb i službeno mi se obratite. Da, htio bih vam nešto iskreno reći. Oprostite, usred smo glasovanja, moram prvo zatvoriti glasovanje, objaviti rezultate i onda se možemo razgovarati. Sada zatvaram glasovanje. E, glasovanje je završeno, gospođa moj osam glasova. Gospodin trideset 32 glasa. E, Čestitam kolegi i molim da zauzme e, mjesto za stolom. Čestitam gospodine Kužmijuk. A sada prelazimo na izbor trećeg potpredsjednika imenovanja, molim, za položaj trećeg potpredsjednika odbora. a nome del gruppo dei socialisti e democrati. U ime kluba socialista i demokrata kandidiram eh, kolegicu Klaru Aguileru Garcia na mjesto trećeg potpredsjednika. Mr. Agnew, prošao. Thank you, Chairman. Hvala predsjedatelju. U ime FDDD-a dominiram doktoricu Đulije Mojn za treću potpredsjednicu. Hvala, hvala. Dakle, opet imamo dva imenovanja, dvije dame su kandidatkinje za mjesto potpredsjednice predsjednice. Gospođa, moj crveni gumb. Gospođa Agila Gwyn, zeleni gumb. Gospođa Đulija, moj crveni gumb, otvaram glasovanje opet. Czy możemy już skończyć? Tak, zamykam głosowanie. Zatvaram glasovanje. <clears throat> Gospođa Aguilera Garcia 28 glasova, gospođa Moj 10 glasova, čestitam. Gospođi Aguilera Garcia, molim vas, dođite za stol. Čestitam još jednom Vjerujem da možemo prijeći na izbor četvrtog potpredsjednika. Imenovanja. daj vam riječ. Za pred... Hvala gospodine predsjedatelju. U ime kluba Socialista demokrata e, kandidiram Jeriku Vančilo na e, mjesto četvrtog potpredsjednika. Pan poseł Hvala gospodin Knju. Još jednom. Zadnji put doktorica moj. Hvala. Hvala. A što ćemo sad? Opet ćemo promijeniti boje, pretpostavljam. Gospođe moj, zeleni gomb. Gospođo Dančila, crveni gumb. Nema više kandidata, nema više imenovanja. Mislim da možemo započeti sa glasovanjem. Ponavljam, želite li glasovati za gospođu moj? Pritisnite zeleni gumb. Za drugu kandidatkinju crveni gumb. Otvaram glasovanje, izvolite. Mislim da su svi glasovali zatvaram glasovanje. Sličan rezultat, gospođa Moj 10 glasova, gospođa Dančila 28 glasova. Čestitam kolegice i molim da e, mjesto za stolom. Oprostite, o, imamo tri socijalista tamo i nemamo predstavnika. To nije pošteno, to je smiješno, to je zapravo da se čovjek ispovraća. Zlom je. Vi ste odurni. To nije demokracija. To je mafija. Nemoguće je imati tri predstavnika ka iste strane, to nije dobro, to nije demokratsko. Što ste vi obećali kad, e, kad ste rekli da će biti promjena u ovim pozicijama? To nije pošteno, to nije demokratski. I i onda se čudite zašto ljudi žele napustiti Europu, to je odurno, odvratno. Imam dva komentara prije svega. Glasovali smo. Ne morate vikati, gospođo. Možete koristiti mikrofon. A drugi moj komentar je, nažalost, ovo je... rezultat glasovanja. Izbor potpredsjednika potvrđen je rezultatima glasovanja. Ako želite govoriti, gospođo, koristite mikrofon. Ja to nisam vidjela. Gdje je to? Imate tri predsjednika iz velike e, kluba, a nikoga iz malih klubova. Ovo nije demokracija, to je tiranija, to je kao da smo u mafijaškoj zemlji. Možda su riječi koje sad koristite malo preoštre dajem riječ. A vi ste malo de, predelikatni. Svi su jako delikatni, svi su jako, jako osjetljivi. Pa da, mi, mi smo u pravu, imamo metodu koja je u redu. Ah, draga kolegice, možete ovdje reći što god želite. Ovo je jako dobar primjer jer vi zaista govorite ono što želite reći. Ma to nije demokracija. Mnoge stranke uopće nisu predstavljene, a tamo imamo troje ljudi iz iste stranke. To je tiranija, to nije demokracija. Gdje je tu Dontova metoda? Ovo je presmiješno. Ja volim kako ljudi imaju slobodu i, i, e, a to mi se sviđa, meni se to sviđa, gospođa moji, ja bih samo, bih vas želio posjetiti da vaš e, pokrit je mogao biti dijelom Europske koalicije ili kako god to želimo zvati da, vi, vi me za to ko kažnjavate, mi smo predstavnici europskih građana, vi ste već govorili, ovo je tiranija, vi odlučujete što ćete raditi, vi ne predstavljate građane Europe, šta je sa zelenima i drugim stranama, strankama. A, gospo, eh, dragi kolege, molim vas, daću vam riječ, ali Sada je gospodin Rode na rijedu i dobio riječ i ima pravo reći što god želi, a onda ću dati vama riječ, gospođo. Ja znam da smo mi odbacili vaše šansu, e, ali vi i sami želite biti e, dijelom velike slike. Prvo ste tražili da budete članicom zelenih, onda vas oni nisu htjeli, pa ste se obratili nama možete vikati koliko god želite, ali e, zapravo uperili ste prs sam u samu sebe. E, gospodin Flanagan ima riječ. Prošli put e, kad, kad ste govorili, govorili smo o poslu i o sporazumu E, riječ je kartel, ja govorim engleski pa ću vam pomoći kartel, možete to zvati mafijom ili kako god zovete, ali to je kartel. U dva slučaja sam završio u zatvoru jer sam se borio za ono što sam se borio i konačno sam završio ovdje a sad mi se čini da bih e, radije bio u zatvoru jer ovdje nismo slobodno, nismo predstavljeni. Ne samo da je jedna skupina dobila dva komadića kolača, nego su svinje željele tri komadića tog istog kolača i dobila. Nemojmo ići predaleko. Mislim da se moramo držati i jezika koji je prikladan za demokratsku raspravu. Tri, troj ljudi su iz iste stranke, to nije Dontova metoda, to je tiranija. Tri socijalista, zašto? Što ste dobili za uzvrat? 500 milijuna građana nisu ovdje zastupljeni sa manjim strankama, samo s velikim strankama. Zašto imate tri osobe iz iste stranke? Vergonja! Sram vas bilo. E, pani głos bez udzielenia głosu. Hvala, gospođo. Počeli ste govoriti ako vam nisam dao pravo. Ti force, perché ci sono tre persone dello stesso partito. Tre, tre persone dello stesso partito. Tri, čak tri osobe iz iste stranke. Objasnite mi to prije nego što se uvrijedite zato što ste osjetljivi. Objasnite mi. Che accordo c'era nisam tu ja u pitanju ja. Dobro. Jasno ćemo reći. Ovo je rezultat glasovanja. Ja ću vam reći, vi ste se prije sa brojevima dogovorili. Ovdje imamo tri osobe iz iste stranke. To nije demokracija, to je cirkus, vi ste klaunovi. Pani, pani Draga kolegice i draga kolegice. Objasnite mi to. Nie, nie ma pani argumentów, żeby używać si Ne mislim da imate prave argumente. Oprostite, gospođe, nisam vam dao riječ. Nemate argumente na svojoj strani. Nemate razloge da se koristite ovako uvredljivim eh, rječnikom. Ponavljam, tri osobe iz, istog, iz iste stranke. Objasnite mi kako je to moguće, gdje je Dontova metoda u, u, u europskoj institucije, objasnite mi to. Još jednom vas posjećam, sudjelovali ste u glasovanju i znate da je ovo rezultat e, glasovanja. Ne možemo, ne kolege, dame i gospodo, Kolege, dame i gospodo, mislim da je vrijeme da završimo ovu raspravu. Donijeli smo odluku na temelju glasovanja. Imamo sve potpredsjednike, svima zahvaljujem na sudjelovanju u glasovanju i čestitam svim kolegama koji su izabrani. Nastavit ćemo u 10 sati jer u 10 sati će doći predstavnici e, vlade Republike Malte. A možda prije nego što e, gospodin dođe, e, možda bih nešto rekao, možda ću reći to kasnije. Dakle, pauza je do deset. Hvala.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 Proszę Państwa, powoli będziemy zaczynać. Mislim da možemo početi. Tamy naszego zastego gościa. Kažem, polako možemo početi. Prije nego što krenemo s razmenom mišljenja s našim gostima, želio bih zapravo reći nekoliko riječi vezano uz administrativna pitanja eh, današnjeg sastanka, kako prijepodnevnog, tako i poslijepodnevnog dijela. Kao prvo, moramo e, usvojiti dnevni red za danas i za sutra. Nisam primijetio da itko ima ikakvih komentara ni primjedbi na dnevni red, e, niti da ne bismo trebali usvojiti taj dnevni red, tako da mislim da možemo konstatirati da je dnevni red usvojen. Što se tiče ostalih e, priopćenja predsjednika, moram reći da se naš sastanak prenosi na internetu, kako prije podnevni, tako i podnevni dio. Oko 18.30 danas možemo sudjelovati na na domjenku Europskog vijeća mladih poljoprivrednika. To je jedan redovni događaj koji će biti u prizemlju. Radi se zapravo o jednom uobičajenom tradicionalnom novogodišnjem domjenku na koji nas redovito pozivaju i na koji odlazimo pa možemo i ove godine kao što smo to učinili prošle. Dozvolite također da spomenem da imamo prijevod na 20 jezika, osim estonskog, malteškog, slovačkog i irskog. A sada što se tiče zapisnika, E, prelazimo na odobrenje zapisnika sa sastanka 7. do 8. studenog, 28. do 29. studenog i 5. prosinca 2016. godine. Kao što je obično slučaj, ako nemamo nikakvih posebnih komentara, mislim da možemo zaključiti da su zapisnici doneseni. Time prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni mišljenja sa gospodinom Blairom Mađijem, e, ministrom poljoprivrede stočnog uzgoja i opskrbe hranom u Brazilu. E, velika je čast što vas možemo pozdraviti ovdje u Odboru za poljoprivredu Europskog parlamenta. Gospodin Mađi, odnosno Magi, je stručnjak za poljoprivredu Četiri je godine radio u velikom postrojenju za proizvodnju soje i vjerujem da je naše tajništvo svima vama poslalo jedan skup dokumenata koji objašnjavaju kakva je trenutačno poljoprivredna situacija u Brazilu, kakva je situacija sa trgovinskom razmjenom, te isto tako u kojoj su fazi pregovori sa zemljama Merkosura. Nakon uvodnog izlaganja našega gosta, Prelazimo na raspravu. Molim da se držimo deset minuta koje imamo, a onda ćemo dati riječ koordinatorima i ostalima. Danas su s nama ovdje predstavnici odbora INTE. Isto tako i predstavnici onih e, koji e, sudjeluju u pregovorima sa zemljama Mercosura. Gospodine ministre, dajem vam riječ. Dakle, da Hvala, predsjedavajući. Mm, hvala vam. I pozdravljam sve prisutne članove ovog odbora. Za mene je veliko zadovoljstvo što sam s vama danas ovdje na ovom odboru i donosi vam srdačne pozdrave i poruku prijateljstva cijelog našeg cijele naše vlade. Kada se želi, može se raditi na ciljevima mirne integracije i vaš rad dokazuje upravo to. Zato mi je čast biti s vama ovdje baš i zato što sam i ja zastupnik u parlamentu poput vas i znam koliko je važan demokratski dijalog e, za izgradnju društva. Prije nego što sam postao parlamentarac, bio sam e, poljoprivrednik kao moj otac i dakle moj djed koji su dakle europskog porijekla, pa shvaćam e, vrijednost rada i veze čovjeka s prirodom. Svi znamo da bez održivosti ne postoji ni poljoprivreda. Tu postoje određena ograničenja. Želim da moja djeca i unuci imaju mogućnost biti poljoprivrednici. Poljoprivreda je u budućnosti moguća samo ako izgradimo održivije prakse. Poljoprivredu možemo zajedno izgraditi. Što smo e, učinili u Brazilu kad se govori o poljoprivredi? Prvi je europljanin e, koji je došao u, u Brazil, u, dakle u 16. stoljeću, upravo je na brazilskoj zemlji, dakle tamo je započeo sa poljoprivrednim aktivnostima, dakle tada su europljani shvatili da tamo postoji veliki potencijal ali to je bilo moguće tek nakon investicija u znanost i tehnologiju. Kako bismo prilagodili našu zemlju, naše vode i tako dalje uvjetima, e, morali smo se dakle bolje prilagoditi svemu onome što nas okružuje i zato smo uvijek e, visoko cijenili znanost, istraživanje i tako dalje, ali to nije dovoljno samo po sebi. Ljudi su oni koji izgrađuju sve. Brazil zbog toga treba zahvaliti Europi. Primamo milijune migranata iz različitih e, zemalja, tako su i moji preci E, imigrirali u Brazil i sa sobom su ponijeli želju za radom, učinili su pravu revoluciju na jugu Brazila i zatim su se preselili prema središnjim dijelovima te zemlje. Danas zaista smo ponosni na veliku volju tih ljudi koji su zajedno željeli izgraditi državu. Mm, upravo je znanje ono što čini razliku i uz pomoć te kombinacije Brazil je danas E, recimo uspio e, doći do 213 milijuna e, stoke. Isto tako, dakle, 30 milijuna tona govedine svake godine a isto tako je značajna proizvodnja i šećerne trske. Ovo je ovo su određene brojke koje se odnose na našu poljoprivredu i želim vam ih predstaviti ovdje u prezentaciji prije svega vidite dakle kako se Brazil, gdje se Brazil nalazi u svijetu što se tiče proizvodnje kave, narančinog soka, soje, mesa, pogotovo dakle e, peradi, vidite da za određene te proizvode smo pravi svjetski lideri. Ovdje vam želim pokazati odnos između onoga što proizvodimo i trošimo. Što se tiče soka od naranče primjerice, e, veliki smo proizvođači, ali preko 50% već izvozimo. Reći ćete, zar mi ne pijemo narančni sok? Pijemo, naravno, ali isto tako e, recimo volimo svježe osvjeđeni e, sok. Veliki dio naime izvozimo. Soja isto tako čini ogromni dio našeg, e, našeg poljoprivrednog sektora. Postoci su ovdje na slajdu. Vidite dakle koliko se izvozi. Veliki dio, se izvo, veliki dio dakle, soje se isto tako izvozi i kave, e, šećera, peradi. Dakle, to je upravo ona veza između onoga što E, proizvodimo onoga što trošimo na unutarnjem tržištu. A sada vidimo gdje je Brazil u svjetskom kontekstu. Ovo su dakle države s kojima mi trgujemo i vidimo dakle da Brazil čin 9,6 e, pokriva 9,6% svjetskog tržišta poljoprivrednim proizvodima I dakle, to je onaj volumen koji činimo od trgovinske razmjene poljoprivrednim proizvodima koji e, pokriva Brazil. Sada vam e, ovdje na ovom slajdu želim e, objasniti kako kakva je situacija što se tiče iskorištavanja zemlje, dakle zemljišta. zelenom bojom vidite da je 61% teritorija još očuvano. Dakle, ostaje u izvornom stanju u kojem su ga pronašli Portugalci kada su došli kod nas. Ovaj dio čini vegetacija koju smo obvezni očuvati. 11 posto su dakle e, područja na ruralna područja koja je dakle e, potrebno održati baš u izvornom stanju. Tamo e, nema konflikata između Indiosa i drugih populacija. Postoje određeni problemi, ali posebno na jugu postoje problemi jer je sud gusto naseljen, postoje milijuni proizvođača, to su, tu su dakle potomci portugalskih e, imigranata i Brazil sada radi na tome da se dakle, da, da zaštiti domorodce u skladu s našim ustavom. Dakle, nema nikakvog sukoba što se tiče zemljišta. Prije 200 godina već su dakle useljenici, okupirali ova područja. Dakle, e, što se tiče ovih ovih područja, iskorištavanja područja, treba reći dakle, da će se dalje iskoristiti u skladu sa e, ugovorom, sporazumom iz Pariza koji smo e, potpisali u Marakešu. 20 e, milijuna hektara prašume isto tako trebat će ponovno vratiti tijekom godina i to je dakle predviđeno praškim protokolom. Ima ovdje dakle određena količina pašnjaka koja je predviđena u protokolu i dakle 5 milijuna e, odnosi se na integraciju sa poljoprivredom, a to ću vam kasnije objasniti. Dakle, što se tiče pašnjaka, dakle to je 19, e, oko 19% teritorija i to je jako zanimljivo jer e, za poljoprivredu koristimo samo 8% teritorija, a to je jako bitno. Dakle, 11% je potpuno očuvano, a 8% je zauzeto Dakle, zauzeli su ga poljoprivrednici. Na ovom slajdu želim vam objasniti evoluciju, dakle, razvoj situacije u Brazilu posljednjih godina. biotehnologija, e, novi strojevi, moderni e, sustavi doveli su do toga da se poljoprivreda jako razvila u Brazilu i vidite E, u posljednjih 38 godina Brazil je izašao iz proizvodnje dakle 1,4 e, tona po hektaru do 4,5 tona po hektaru e, tona pšenice. Radi se dakle o velikom uspjehu, velikom napretku i to dokazuje upravo to da da smo nastavili u Brazilu sa istim ritmom produktivnosti iz prošlosti, morali bismo e, zauzeti 150 milijuna dodatnih hektara, što je pretjerani broj. To je, to je ogroman, ogromno područje, pet puta veće od recimo njemačkog teritorija e, koji čini oko 30 milijuna hektara. Dakle, e, shvaćate da je veća produktivnost dovela i do toga da je Brazil riješio to pitanje, a da nije zauzeo nova područja. Ovdje na ovom slajdu vidite dakle da je došlo do velikog napretka ne samo što se tiče poljoprivrede već i uzgoja stoke. 90. godina Brazil je zauzimao 210 hektara zemlje za 165 grla, eh, milijuna grla stoke. Ali onda se situacija obrnula i vidite ova zelena linija ukazuje na to kako smo e, sa 164 milijuna grla prešli na 215 milijuna grla e, stoke e, čime se dakle smanjilo iskorištavanje zemljišta, a povećala produktivnost kod uzgoja stoke. U Brazilu trenutno proučavamo integraciju između poljoprivrede i drugih sektora, dakle korištenje različitih kultura na zemljištima, dakle na istom zemljištu može se provoditi više aktivnosti i to isto iz ekoloških razloga. Ovo je jedno polje koje vam pokazujem. Tu smo dakle E, uzgajali stoku, dakle uklonili smo stoku i posadili smo soju. E, vidite kako je, kakvo je zemljište. Soja je već izrasla. I vidite kakva je kvaliteta zemljišta. Ovdje vam pokazujem nešto što samo Brazil ima. Dakle, E, korištenje grahorica za fiksaciju zemljišta. Mm, to ne činimo na umjetan način. Dakle, ne koriste se nitrati i e, koji ostaju u zemljištu. I onda smo dakle, investirali 7 milijardi dolara, 7 milijuna dolara e, i dakle na taj način se smanju unos dušika. Vidite kako provodimo testiranja. Ovo je isto tako polje soje gdje smo već ubrali soju eh, i gdje će se ponovno vratiti stoka tri ili četiri mjeseci. Mjesec. Ovdje isto tako vidite integraciju između šume i poljoprivrede te uzgoja stoke i to se proučava u ovom trenutku kako bismo vidjeli koje su mogućnosti kako bi se recimo proizvodnja šećerne trske e, dovela do toga da proizvodi e, nula e, CO2. Ovdje vidite ruralni krajolik Brazila i pred nama je obaveza da očuvamo šume, pašnjake, kako bi krajobraz ostao usklađen, kako bi ostala, održali ravnotežu između faune i flore. Ovdje se nalazimo u središnjem dijelu zemlje. Mato Grosso vidite kako je podijeljena poljoprivreda, dakle kako se ona spaja sa, očuvanim dijelom zemljišta. Po zakonu to tako mora biti. Što se tiče proizvodnje energije na našem teritoriju imamo mm, veliku proizvodnju iz obnovljivih izvora, više u odnosu na druge zemlje. Europska unija ima oko 9%, a mi oko 40% proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. To je dakle energija iz vode, energija iz zemljišta. E, puno smo radili na tome, ne samo e, na toj vrsti energije, već i na proizvodnji energije iz vjetra još ću vam pokazati jedan e, slajd. Prošli tjedan smo bili na jednom poljoprivrednom gospodarstvu i tu vam želim reći da osim što sam ja parlamentarac, osim što sam ministar poljoprivrede, sviđa mi se biti i ono što jesam. Ja sam poljoprivrednik i e, želim uvijek zadržati svoje noge e, čvrsto na zemlju. Naravno da možete uvijek doći i sa mnom ubirati soju. Zahvaljujem vam na pažnji. Pa, panie, ministrze, jakie by nam tam zadania pan powierzył na tym polu? Gospodine ministre, ako zaista odlučimo doći u posjet, koje biste nam zadaće dali? To je glavno pitanje. Ovdje je čitav niz poljoprivrednika među članovima odbora, tako da mislim da bi e, i veći broj kolega bio itekako kvalificiran pomoći vam u poljoprivrednim zadacima. No dozvolite prije nego što sada krenemo dalje da još jednom zahvalim našem gostu na prezentaciji, na svim informacijama koje smo dobili. Hvala vam lijepa, zaista se radi o impresivnim podacima. Vidim zaista da vaša zemlja ima ogroman potencijal i vrlo jasno također vidim da s jedne strane se zapravo trebamo osjećati sigurnijima, svijet se treba osjećati sigurnijima u smislu eventualne opasnosti od problema s glađom. a s druge strane vidimo da zapravo postoji velika mogućnost suradnje. A dozvolite da sada krenemo dalje, otvaram raspravu, dajem riječ našim zastupnicima, imamo popis govornika koji su se javili za riječ. Gospodin Dantanji prvi, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, Govorit ću u ime e, kluba zastupnika Pučana. Kao prvo moram reći ne da se divimo, već da zaista poštujemo obrazovsku poljoprivredu. Znamo koliki je napredak ostvaren u proteklih nekoliko godina na tom polju i također znamo da e, bogatstvo vaše zemlje zapravo ovisi o vašem izvoznom kapacitetu. I upravo zato postoji i interes za određeni broj trgovinskih pregovora, odnosno pregovora o trgovinskim sporazuma, a neki od njih uključuju Europu. Mi smo u načelu otvoreni za raspravu, zato što znamo da je Brazil također jedna od zemalja u sklopu skupine zemalja Mercosura koja je zainteresirana za uvoz naših industrijskih proizvoda. Međutim, usprkos tome, pitanje koje se mi evropljani e, postavljamo, pitanje koje se postavljaju naši potrošači, a na koje smo mi kao zastupnici u Europskom parlamentu zaista osjetljivi, su zapravo e, pitanja koja se odnose na standarde proizvodnje i na proizvodne kapacitete. Vrlo lako se može postići dogovor oko carinskih pristojbi, međutim nije to ono na što se svodi naša rasprava. Rasprava se danas e, svodi na to u kojim uvjetima se proizvode prehrambeni proizvodi, kako biljnog, tako i životinskog podrijetla. Znate i sami da određeni broj europskih zemalja ima vrlo e, velike rezerve u odnosu na genetski modificirane proizvode i mi, zastupnici u Europskom parlamentu, ako se sklopi, odnosno ako dođe do dogovora e, o trgovinskom sporazumu između zemalja Mercosura i komisije, e, parlament će tada iznijeti svoje mišljenje, jer zapravo u tom trenutku stupa na scenu. Govorim dakle ne samo o uvjetima proizvodnje, već i o činjenici da treba postojati mogućnost sljedivosti proizvoda. Možete li nam reći kako zapravo pravite razliku između proizvoda koji su namijenjeni vašoj e, domaćoj potrošnji i proizvoda koji su namijenjeni izvozu u Europu? Koja jamstva nam možete ponuditi vezano uz pitanja koja sam upravo istaknula? To je zapravo glavna stvar koju očekujemo od vas, e, glavno pitanje koje vam želim postaviti. Hvala vam unaprijed na odgovoru koji ćete nam dati. Prije nego što dam riječ našem sljedećem govorniku, želio bih pozdraviti naše goste. Naime, imamo danas veći broj gostiju koji su ovdje s nama u prostoriji, uključujući i predstavnike Europske komisije. Um, gospodin Clark, a isto tako i ostali gosti koje želim srdačno pozdraviti i poželjeti im dobrodošlicu. A sada dajem riječ gospodinu Andriju. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja također, naravno, želim poželjeti dobrodošlicu gospodinu ministru. Hvala vam lijepa što ste među nama. Želio bih e, nastaviti ono što je rekao gospodin Dantan. Vi ste govorili o vašoj industrijskoj proizvodnji, govorili ste također o e, izvozu poljoprivrednih proizvoda. Ja bih eh, prije nego što prijeđemo ona pitanja trgovinskog sporazuma na kojem se radi i koji je gospodin Dantan već spomenuo, radi se o trgovinskom sporazumu Europske unije i zemalja Merkosura, želio bih zapravo postaviti pitanje vezano uz to tko ima prednost od vašeg poljoprivrednog modela i modela proizvodnje. Dakle, kakva je situacija sa autohtonim zajednicama i s poljoprivrednicima? Koje su prednosti? Naime, čini mi se da zapravo često čujemo primjedbe da su pripadnici autotonih zajednica zapravo na neki način bili protjerani sa teritorija koji im je tradicionalno pripadao govorim e, također o njihovim svakodnevnim aktivnostima i svakodnevnom životu. Naime, imamo prilike vidjeti da oni ne samo u vašoj zemlji nego i drugdje također e, pate zbog određenih problema kao što je na primjer siromaštvo, nedostatak e, opskrbe prehrambenim proizvodima i tako dalje. Dakle, postoji određeni broj problema koji je još uvijek aktualan i bilo bi zanimljivo, gospodine ministre, čuti koje je vaše razmišljanje o tim pitanjima. Govorili ste također o održivosti e, vaše poljoprivrede e, vodili se također o računa o ekološkim faktorima i pitanjima zaštite okoliša u kontekstu održivosti vaše poljoprivrede. E, vodili se također računa o socijalnoj dimenziji koja je ona. Volio bih čuti malo vaše razmišljanje o tome. A što se tiče trgovinskih odnosa na kojima sada i radimo, dozvolite da ponovim e, ono što je rekao gospodin Dantan. Naime, vrlo lako ćemo se dogovoriti vezano uz e, carinske pristojbe, međutim, e, kada se radi o drugim pitanjima, uključujući oznake geografskog podrijetla, e, to je nešto što još ostaje otvoreno kao i niz necarinskih pitanja o kojima trebamo razgovarati i koja se postavljaju posebice u pitanjima sanitarnog i fitosanitarnog dijela. Htio bih čuti malo vaše razmišljanje o tome. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Nikolson, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja također želim zahvaliti gospodinu ministru na vrlo zanimljivom uvodnom izlaganju na pregledu brazilske situacije danas. Ja sam vjerojatno jedan od rijetkih članova, možda čak i jedini član koji e, vam e, može zahvaliti na pozivu e, u Brazilu, ali koji je isto tako već posjetio Brazil prije nekoliko godina. Nakon posjeta Brazilu zapravo smo otkrili da nemate iste proizvodne standarde, odnosno standarde u većem broju područja koje ima Europska unija. Nakon povratka e, zapravo smo među ostalim utjecali i na zabranu uvoza govedine iz Brazila u Europu upravo zbog toga. Moram reći da smo zaista uživali u Brazilu, bilo je vrlo zanimljivo, radilo se zapravo o čitavom nizu vrlo živih rasprava, ali svejedno vrlo zanimljivih vezano uz poljoprivrednu situaciju u Brazilu u to vrijeme. Međutim, pitanje koje me zanima je jeste li kada se radi o e, problemima na koje smo naišli, primjerice u klaonicama i kojima smo svjedočili u to vrijeme, jeste li ostvarili određeni napredak i jeste li se približili europskim standardima koji se očekuju, e, imate li zapravo iste ili slične proizvodne standardne e, u tom sektoru kao što imamo ovdje u e, Europskoj uniji. Moram također reći da sam zaista bio oduševljen, impresioniran kvalitetom tla u Brazilu i isto tako imate nevjerojatne nevjerojatne poljoprivredna gospodarstva koja su zaista impresivna ne mogu vjerovati, imate situaciju da bacite sjeme i već kroz nekoliko tjedana se vide rezultati. E, prekrasne pašnjake, dolazite iz prekrasne zemlje, zaista e, moram vam čestitati na tome. E, mi nemamo vrlo često takvu situaciju u Europi i nalazimo na probleme kada se radi o poljoprivrednom uzgoju i slično. Međutim, jedna stvar koja me mučila je također bilo uništavanje šuma, odnosno krčenje šuma kako bi se dobili pašnjaci i poljoprivredne površine. Naime, površine pod šumom su se smanjivale i zapravo vrlo često je dolazilo do potpuno nezakonitog krčenja šuma e, kako bi se uzgajali različiti poljoprivredni proizvodi i kako bi se dobilo pašnjake. Je li to još uvijek e, takva situacija? Posljednja stvar koju zapravo želim učiniti jest sljedeća. Gospodine ministre, u proteklih 12 do 15 mjeseci došlo je do značajnih promjena u svijetu. Ja sam iz sjeverne Eh, Irske zapravo iz Ujedinjene kraljevine koja je glasala za izlazak iz Europske unije i primijetio sam eh, da i predsjednik Trump više manje razmišlja o nekim drastičnim koracima i to je pozdravio. Zanima me, jeste li razgovarali s bilo kim iz vlade Ujedinjene kraljevine vezano o vezano uz trgovinske sporazume. Izgleda je gospodin Trump e, ponudio trgovinski sporazum u Ujedinjenoj kraljevini. može se dogoditi da zapravo s obzirom na one uvjete koje on nudi to bude dosta loš trgovinski sporazum, ali jeste li vi bili u kakvom kontaktu nakon što je došlo do izglasavanja odlaska Ujedinjene kraljevine, odnosno Brexita iz Europske unije i jeste li razgovarali o trgovinskim sporazumima u tim kontaktima? Hvala lijepa. Nisam siguran eh, hoće li naš eh, ministar uspjeti odgovoriti na sva pitanja. Izvolite, Hvala lijepa, gospodine ministre, na informacijama koje ste nam dali i hvala vam na izlaganju. Što se tiče Njemačke, moram reći da je Brazil vrlo važan trgovinski partner eh, Njemačkoj, ali isto tako i ostatku Europe. Naravno, trgovinski sporazumi su nam e, vrlo važni. Iz perspektive njemačkih poljoprivrednika postoji određeni niz dvojbi, posebice u sektoru proizvodnje mesa. Međutim, postoje također i značajne nepovoljne okolnosti koje se tiču konkurentnosti. Živimo u e, dijelu svijeta i u okružju u kojem zapravo e, nemamo iste prednosti koje ima vaša poljoprivreda. Mi imamo situaciju gdje se poljoprivrednici teško mogu natjecati u sektoru proizvodnje mesa sa nekim drugim dijelovima svijeta. Um, imamo situaciju gdje u Brazilu dolazi zaista do značajnog krčenja šume kako bi se oslobodio prostor za pašnjake. također postoji određena sklonost korištenju genetski modificiranih organizama, čemu se u Njemačkoj e, potrošači protive, posebice proizvodnji soje. Možete li potvrditi da u vašoj zemlji e, postoji mogućnost proizvodnje soje koja nije genetski modificirana. Naravno da u vašoj zemlji plasirate određene takve proizvode, ali s obzirom na naše dvojbe postoji li mogućnost plasmana takvih proizvoda. E, moramo pratiti trendove i moramo biti svjesni činjenice da se genetski modificirana soja može prodavati, dobro prodavati diljem svijeta, primjerice i u Kini, ali ja se nadam da ćete vidjeti da je zapravo u vašem interesu obsluživati i e, nišu europskog tržišta. Hvala lijepa. A sada dajem riječ sljedećem govorniku, izvolite. Hvala. Želim postaviti ministru dva pitanja. Kao prvo, poljoprivredna reforma. Niste ništa rekli o tome, možete li nam reći nešto o poljoprivrednoj reformi u Brazilu? Druga stvar, e, moj klub zastupnika ima određene dvojbe vezano uz pokret bez zemljaša. Imali smo prilike vidjeti da se kazneno gone pripadnici toga pokreta i to je ono što nas brine. Možete li komentirati e, kakva je situacija s tim u vezi? Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine ministre, hvala vam lijepa što ste nas posjetili. Rekli ste da ste poljoprivrednik, meno biste li sebe opisali kao malog poljoprivrednika? Pretpostavljam da vjerojatno ne. Možemo jedni drugima pokazivati lijepe fotografije poljoprivrednih gospodarstava, ali mislim da moramo zaista ozbiljno raspraviti probleme s kojima se suočavamo. I to je ono što bih ja zapravo želio raspraviti s vama, stvarne probleme koje imamo. Mi vidimo da vi zapravo prestajete sa promicanjem malih poljoprivrednih gospodarstava i da ste skloni velikoj industrijskoj proizvodi prehrambenih proizvoda. Biste li rekli da je to i budućnost poljoprivredne proizvodnje u vašoj zemlji ili namjeravate i promicati alternativne modele? Postoji stvarni zabrinutost ne samo u Europi zbog zaokreta do kojeg je došlo s novom vladom tisuća kvadratnih kilometara krči se u svrhu pretvaranja e, tog područja u pašnjake i u e, poljoprivredna dobra. E, nije li to nešto što vas brine? Veliki broj šuma već je uništen i mislim da moramo imati na umu da danje uništavanje šuma na taj način može dovesti do problema. Mi bismo zapravo željeli vidjeti da se stvari kreću u obrnutom smjeru od toga pitanja koje su postavili kolege vezano uz proizvode slobodnih od genetski modificiranih organizama e, također su e, od interesa. Mislite li da postoji mogućnost e, proizvodnje u budućnosti onoga što je dobro za nas, a to su proizvodi koji su slobodni od genetski modificiranih organizama. Hoćete li biti u stanju to ponuditi ili ćete ići punom parom prema genetski modificiranoj proizvodnji? Još jedna stvar o kojoj se raspravlja već duže vrijeme, a koja me zanima, e, tiče se razvoja trgovinskih sporazuma. Mislite li da tu postoje nekakve posebne prilike? Koje su to posebne prilike? Gospodin Agnew, izvolite. Hvala. Eh, svaki puta kada se govori o Brazilu, svaki eh, britanski poljoprivrednik trese se od straha. I to nije iznenađujuće, budući da kad gledaju što se događa u vašoj zemlji, vide ogromne poljoprivredne površine, sjajno klimatsko okruženje, dvije žetve godišnje, a e, ljudi, poljoprivrednici tamo mogu koristiti sve moderne tehnologije, genetski modificirane organizme, pesticide koje poljoprivrednici ne smiju ovdje koristiti, e, lijekove koje ne smiju koristiti poljoprivrednici u Europi. Također postoji sustav cijepljenja protiv slinavke i šapa koji mi zapravo ne dozvoljavamo. Dakle, postoji opasnost da e, ta bolest jest još uvijek prisutna i da zapravo zaražena meso dođe i do nas. I zapravo naša samoposluživanja ponašaju se na jedan licemjeran način koji naši potrošači toleriraju, što mislim da ne bi trebali činiti jer ako se ne borimo protiv takvog licemjernog stava, e, brazilska bi poljoprivreda mogla u potpunosti izbrisati s lica zemlje britansku poljoprivredu, a to je nešto što bi vam dalo ogromnu političku moć, zato što biste vrlo brzo mogli zapravo zaustaviti izvoz određenih proizvoda zato što želite od nas političke usluge, primjerice potporu e, u sporu s Argentinom oko Falkonskih otoka ili slično, a stvari zapravo neće stati na tome, teroristi bi mogli vrlo brzo vidjeti, aha, 70 milijuna ljudi u Britaniji ovisi o poljoprivrednim proizvodima iz Brazila. Zaustavimo opskrbu, pogledajmo što će se dogoditi. E, s obzirom na to da je vlada Ujedinjene kraljevine odlučila objaviti Brexit, pričakajmo da vidimo što će se to dogoditi, a onda, s obzirom na to da je sigurnost opskrbe prehrambenim proizvodima visoko na ljestvici prioriteta Ujedinjene kraljevine, to se može koristiti u budućnosti za određene ucjene, pa ćemo se naći u situaciji situaciji da uopće nemamo pristupa hrani. Wyjątkowo dużo tych obaw dzisiaj wygłosił pan Agniu. Puno potencijalnih pitanja i problema. Dajem reći sljedećem govorniku. Europska unija danas je treći uvoznik e, brazilske soje i veliki trgovinski partner Brazila. Brazil je zaista prvi izvoznik e, soje i proizvoda od soje. I mene zapravo e, zanima s obzirom na snagu te proizvodnje, kakav je vaš stav prema dodatnom krčenju šumova? Šuma. poljoprivredna politika u Brazilu ima određene pohvalne inicijative, ali zanima me na koji način će se to odraziti na izvoz i na poljoprivredna gospodarstva, posebice obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Mi u Europskoj uniji dajemo potporu malim poljoprivrednicima, odnosno želimo da se naša poljoprivreda razvija u tom smjeru a zbog e, e, trgovinske razmjene e, u kontekstu brazilskog izvoza to može biti problem. Što se tiče trgovinskog sporazuma između Merkosura i Europske unije, želim reći da sam ja kao član tog pregovaračkog tima, kao i član delegacije za Brazil imao prilike izbliza vidjeti kako se odvijaju stvari, vidjeti da je Brazil i ogroman proizvođač peradi kao i drugi svjetski izvoznik goveda, govedine. Vaši proizvodi su posebice konkurentni u izvoznoj eh, grani, no nizozemci, Poljaci, Francuzi zaista se boje za budućnost svoje proizvodnje. Upravo zato što je došlo do pada od 27% u potrošnji crvenog mesa u Francuskoj. Zanima nas e, kako to komentirate, odnosno kako komentirate činjenicu da crveno meso koje dolazi iz Brazila sadrži nedozvoljene količine amonijaka i ostalih e, primjesa? Hvala, Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Pregovori između Europske unije i Mercosura o slobodnoj trgovinskoj razmjeni e, zapravo e, se odvijaju u ozračju u kojem Brazil ima konkurentsku prednost i u stanju je proizvoditi mnogo više i mnogo jeftinije nego što to mogu učiniti e, poljoprivredni sektor i njegovi proizvođači u Europskoj uniji. Poljoprivredni modeli u Europskoj uniji i u Brazilu su u potpunosti različiti i to je nešto što dovodi do trgovinske prednosti Brazila. Europska komisija um, nastoji braniti interese Europske unije, odnosno tvrdi da to čini, ali činjenica jest da poljoprivreda ponovno u trgovinskim e, e, pregovorima postaje varijablom e, koja je lako prilagodljiva. Naime, brijanska proizvodnja trebala bi poštovati europske standarde ako želite plasirati svoje proizvode na europsko tržište. Gospodine ministre, mene zanima što mislite, što bi vašoj zemlji bilo prihvatljivo kada se radi o zaštićenoj oznaci geografskog podrijetla? i poseł Garcia, izvolite. Hvala. Hvala ministre što ste nas posjetili jutros. Govorimo o milijunima tona proizvoda. Ponekad je to alarmantno za naše države članice. Čestit da FAO i drugim organizacijama koje kažu da je Brazil najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda na svijetu. Mnoge države kao što je Španjolska željele bi biti jednako jake u izvozu poljoprivrednih proizvoda i hrane naravno. Istina je da vaša država se suočava sa restrikcijama koje nameće Europska komisija zbog problema koji su identificirani u području sanitarnih i fitosanitarnih problema, govorimo o problemima um, bolesti voća, na primjer. Jeste li se um, pozabavili tim problemom, jeste li ga pokušali riješiti i da biste bili sigurni da mm, ta bolest ne utječe na ono što se izlazi u Evropsku uniju. Govorim to jer je nedavno Evropska unija imala velike probleme u baš u tom području. Mi smo oprezni u, u ovome i vrlo je važno da bilo koja zemlja koja izvozi u Europsku uniju obrati puno pozornosti tim problemima. Bilo bi vrlo štetno, recimo vidjeti su problemi e, se pojavili u nasadima e, maslina. E, hvala vam još jednom što ste došli i što ćete nam se obratiti. Hvala, a sada e, gospođa, Šlajer. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega e, zahvaljujem ministru što nas je posjetio. Vi ste ponosni na Brazil, ja sam ponosan na e, Evropu, ali naročito sam ponosna na Nizozemsku. Imam jedno vrlo važno pitanje u tom smislu. Kad govorimo o izvozu, Brazil je najveći izvoznik govedine i drugih proizvoda no, već 20 godina meso se izvozi u e, Europu, ali Brazil ne prihvaća nikakav uvoz e, evropskog mesa, recimo mesa iz e, nizozemske. Postoje inspekcije koje nadziru evropske proizvođače teletine, odnosno govodine. U Europu Europi ne, Brazilci ne traže da se proizvodi pojedinačna inspekcija, no mi e, vjerujemo brazilskim e, vlastima e, dodatni pristup tržištu za brazilske proizvođače mesa treba E, e, doći na dnevni red kada e, se odobri uvoz europskih mesnih proizvoda u Brazil, ne prije. Radite li na tome? A ako želite možemo zajedno raditi, ja sam pripravna na to. Ali to mora biti obostrano. Ja dolazim iz Nizozemske, ali zanima me koliko hektara zemlje vi zapravo imate. Hvala. A sada gospodin Dorfman. Hvala ministre što ste danas došli. A, vrlo zanimljivo govoriti o ovome, a imam i dva pitanja koja želim postaviti. U Sjedinim državama nastupit će nova trgovinska politika. Jučer su Sjedinim države odlučile da će uvoz limuna iz Argentine biti blokiran to je vjerojatno samo prvi korak, a mnogi će takvi koraci slijediti u tjednima koji su pred nama kada će doći do danjih restrikcija od trgovine kakve će biti reperkusije naročito što se tiče i izvoza u Europu vi imate jako puno e, robe vjerojatno ćete nastojati povećati izvoz u Europu drugo pitanje kad govorimo o trgovinskim odnosima s nama Nadovezao bih se na ono što rekla kolegica. Vi ste veliki izvoznik i u Europi nam vaši proizvodi trebaju. A važne robe kao što su e, biljni proteini, no trgovina nije jednosmjerna cesta. 200 milijuna e, potrošača živi u vašoj e, zemlji koji bi mogli biti odlični e, potrošači europskih proizvoda a mislim da ne dobivaju ono što zaslužuju u vašoj zemlji. Imate jako puno mesa, soje i grahorica koje izvozite, no mi bismo vama željeli prodavati naše visoko vrijedne proizvode kao što je recimo sir. Ali na vašoj strani postoje trgovinske, e, ograničenja. Moje pitanje je stoga sljedeće. Vi ste član vlade. Hoćete li pokušati ukloniti te, ta ograničenja e, na trgovinu naših roba? Dobro, sada gospođa Aguilera. Hvala gospodine predsjedatelju. Dobrodošli ministre. Pridružujem se drugim članovima a ja sam također članica delegacije koja surađuje sa Merkosarom, EU Merkosar. Ja sam članica te delegacije, imam nekoliko pitanja. Naravno, mi smo na odbor za poljoprivredu i kao što su kolege rekle, postoji velika bojazan u svezi sa Brazilom jer je Brazil veliki konkurent poljoprivredni model Brazila jako se razlikuje od e, poljoprivrednog modela e, koji postoji u Europi. Nekoliko e, mojih kolega je spomenulo probleme SPS-a. Postoje fitosanitarni problemi kao što su različita oboljenja e, voća, kao što su kolege rekle, to je za, za nas vrlo važno pitanje. Mi imamo vrlo restriktivna pravila koja se tiču SPS mjera. Koje ćete vi mjere poduzeti da biste spriječili bolesti e, koji bi mogli doći na europsko tržište. Pravila su vrlo različita, naravno. Daću vam primjer. Ako, recimo, pogledate šećer i njegove cijene, one su puno veće u Brazilu, jer zbog načina kako se proizvodi šećerna trska, zbog toga su e, cijene puno više. Mi se jednostavno ne možemo natjecati mm, evropskim šećerom. Sada vrlo jedno konkretno pitanje. Govorili ste o usjevima u vašoj zemlji koji su vrlo važni. pitam se kakav udio zemlje, odnosno e, koji je udio e, poljoprivredne proizvodnje, ako koji je udio stočne proizvodnje kakav je prosjek, odnosno kakav je, kakav je raspored. Mislim da su stvari različite u Brazilu, govorimo o industrijskom modelu, nemamo ništa protiv toga, ali to se razlikuje od našega modela. Možete li nam dati te brojke? Kakav je prosječna količina zemlje koju ima poljoprivrednik, odnosno stočar u vašoj e, e, državi. To će nam dati nekakvu ideju kako bismo mogli procijeniti ne samo kakva je raspodjela e, tla, već kakva je raspodjela snaga između poljoprivredne proizvodnje i stočarstva. Gospodin Flanagan, hvala. Vrlo će me zanimati čuti što ćete vi mi ste sreći, već ste rekli vrlo zanimljive stvari. Mi smo ljubomorni na vas, ali mislim da je vrlo dobro da ste sada došli ovamo, obzirom na Brexit i njegove posljedice, a te će posljedice naravno ovisiti o tome kako će se time pozabati Michel Barnier i ostali, ali čini se da oni zapravo su na osvetničkom pohodu prema Ujedinjenoj kraljevini. U Republici Irskoj koju ja predstavljam 70% našeg e, sveukopnog e, mesnog proizvoda odlazi u Ujedinjenu kraljevinu, a 50% posto sve govedine ide u Ujedinjenu kraljevinu. Ja moram e, ponoviti pitanje mog sjevernoirskog kolege je li se još već nešto odgodilo? Kakvi su planovi e, u svezi sa trgovinskim trgovinskim sporazumom sa Ujedinim kraljevinom. Službeno se naravno neće ništa dogoditi dok ne dođe do objave, no u mnogim slučajevima, a to je i pametno, ljudi govore već i prije. Pitam nje za vas je jeste li već razgovarali sa Ujedinjenim kraljevinom, ako jeste, što planirate? Planirate li trgovinski sporazum sa Ujedinjenom kraljevinom? Gospodin Agnju je rekao i to se ne može poreći da je da će britanska poljoprivreda nestati s lica zemlje. Ako vi budete mogli slobodno izvoziti na ta tržišta, britanski će poljoprivrednici biti devastirani E, zbog tih brojki. Dakle, mene jako zanima kao i sve druge poljoprivredne organizacije i poljoprivrednici u Irskoj, zanima me što se događa, razgovarate se li sa Britanijom, planirate li nešto, molim vas, odgovorite na ta pitanja. Puno pitanja će dobiti odgovore, a bojim se da će ova pitanja biti zadnja na koje ćemo dobiti odgovore. E, mi u Irskoj mi smo jedna od 27 27 ravnopravnih zemalja, 27 ravnopravnih ravnopravnih moj nos, rekao bih. Možete li odgovoriti? Gospodin Kadenbach, izvolite. Hvala e, lijepo. Dobrodošli na, u naš parlament, ministra. Jučer, na jučerašnji dan prije devet godina, jedan jedna manekenka brazilska je umrla zbog infekcije jer je e, bakterija koju je zaradila bila otporna na sve antibiotike. U međuvremenu 50 tisuća e, ljudi godišnje umire zbog antimikrobne otpornosti, odnosno otpornosti na ljekove. U međuvremenu smo se sporazumili u ovome parlamentu, odnosno rekli, e, odlučili smo da, da se nerodovi, neregularnim putovima e, distribuiraju lijekovi za ljude, ali kad govorimo o mikrobima, to je također nerazumno e, to što se događa u poljoprivredi. Moje pitanje za vas je sljedeće. Obzirom da Brazil je globalni korisnik e, antibiotika zajedno sa Sjedinim državama. Ne, ne mislite li da u poljoprivreda u Brazilu trebala to zaustaviti? Kakve ste mjere vi poduzeli da biste smanjili korištenje antibiotika u poljoprivrednoj proizvodnji u vašoj zemlji? Hvala, mislim da smo iscrpili e, listu govornika. Sada bih dao riječ e, predstavniku e, Europske komisije, direktorata za poljoprivredu. Izvolite. Hvala. E, dobrodošli gospodin Mađi, ministar Mađi. Ja mislim da je mudro od ministra što je došao da se obrati Europskom parlamentu jer je to vrlo moćna institucija i sve što će se budućnost događati morat će dobiti odobrenje Europskog parlamenta. Današnja rasprava pokazuje da parlament neće e, se leženo odnositi prema Merkusoru kad stvari dođu na e, odobravanje parlamentu. Mnogi parlamentarci danas su izrazili bojazan u svezi sa održivošću brazilske poljoprivrede poljoprivrede, proizvodnim standardima, e, zabrinutost e, zbog upotrebe antibiotika i tako dalje, a naročito dvojbe e, zbog konkurentnosti poljoprivrednog sektora Brazila što bi moglo mm, desetkovati proizvodnju poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji. Recimo vi imate ogroman e, sektor proizvodnje govedine u Brazilu. Ako želimo da Mercosur e, e, sporazum bude uspješan, a komisija to želi, moramo mudro nastupiti i ja bih vas ponizno zamolio za savjete ministre kako pregovaramo prvi. Brazil i Mercosur moraju biti realistični kad se radi o obimu Ehm, goveđih i mm, pilećih proizvoda eh, za koje će se tražiti liberalizacija pod ehm, okriljem sljedećeg FDA jer je ehm, tržište za meso ograničenije nego prije i politički i gospodarski a drugi savjet odnosno drugi prijedlog je da pozovem Brazil naročito Brazila da eh, počne s E, vrlo brzo se baviti dvojbama u svezi sa SPS-om koje ste jutros čuli od naših parlamentaraca. Mnoge kompanije i države članice već godinama čekaju e, odobrenje za izvoz u Brazil. 20 ili 30 takvih certifikata čeka, 15 godina treba će nam da to sve riješimo kako sad stvari stoje. Vrlo nam je teško progutati e, to što Brazil tretira Evropsku uniju kao 28 različitih regulatornih dijela umjesto jednog područja. Mislim da Brazil ne bi bio zadovoljan kad bi svaku brazilsku državu tretirali kao posebnu državu kad tražimo odobrenje. Znači ako želimo uspjeti, Brazil mora vrlo brzo djelovati i ukloniti SPS barijere za izvoz iz Evropske unije u Brazil. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Nie mamy więcej zgłoszeń. W takim razie... Nemamo. Nitko drugi nije zatražio riječ, pa mi ne preostaje drugo nego da zamolim ministra da odgovori na pitanja. Čuli smo mnoge komentare, razna pitanja. Čuli smo i nešto što se tiče standarda, strukture proizvodnje, razmjera proizvodnje. Bilo je tu pitanje vezano uz industrializaciju. Vaš je model različit u odnosu na europski model što se tiče dakle naše poljoprivrede. U odnosu na europske norme koje odražavaju potrebe naših e, potrošača i dakle o tome treba voditi računa. Vaš posjet omogućit će vam i da upoznate rad, da se upoznate s radom Europskog parlamenta, kao što je rekao gospodin Clark. Europski parlament odgovoran je za odobranje svih trgovinskih razmjena. Zahvaljujem, eh, gospodine predsjedavajući, i zahvaljujem svima na pitanjima. Bilo ih je jako puno. Možda smo trebali predvidjeti malo više vremena za raspravu. Neka od ovih eh, pitanja su složena, nećemo moći ući detaljno točka po točka u svako pitanje, ali evo pokušat ću dati sveobuhvatno objašnjenje. Zadržat ću se na određenim točkama. Pokušat ću sažeti sve. Što se tiče našeg poljoprivrednog modela, na poljoprivredu u Brazilu gledamo drugačije. Vidimo je na dva načina. To je obiteljsko, tu su obiteljska gospodarstva i velika industrijska proizvodnja. a to je opravdano geografskim položajem gospodarstva u Brazilu. Na jugu zemlje, od e, Sao Paula prema jugu, Postoje gospodarstva koja imaju dugačku povijest, koje su, koja su rođena praktički sa samom zemljom, sa, sa Brazilom i dakle radi se o malim područjima. Ja sam e, rođen u zapadnom dijelu zemlje. Većina proizvođača ima oko 30 hektara, ne više. Pšenica, kukuruz, soja, kulture su koje se sade, ali ništa više od toga. Ja sam tamo rođen, tamo sam postao poljoprivrednika, nakon toga sam se preselio u središnji, odnosno istočni dio Brazila, gdje se e, provodi drugačiji model poljoprivrede velikih razmjera, tu je dakle gotovo industrijskih razmjera sa jako je učinkovitim e, strojevima. Na jugu države ne dolazi do dislociranja osoba nikoga se ne tjera kako bi se moglo provoditi poljoprivreda. Kad sam ja studirao ekonomiju, otišao sam dakle u sjeverno dio zemlje, sva ona područja e, gdje se proizvodila, gdje se prodala poljoprivreda, dakle Matogroso, Grosso, tamo nije bilo nikoga, nije bilo naseljenika, nije bilo osoba i nitko ne može reći da je tamo poljoprivreda okupirala zemljište. Ja dakle nikad nisam čuo za konflikte Eh, između osoba koje su tamo živjele i eh, poljoprivrede. Što se pak tiče poljoprivrednih gospodarstava, za koje je odgovorno drugo ministarstvo, čak ja nisam odgovorna za to, eh, čini se proturječnim, ali taj model poljoprivrede tretira se na drugi način tu je više poduzetnički pristup, postoje programi potpore, tehnička podrška, tehnološka podrška. Brazilska vlada podržava ta gospodarstva i financiranje je drugačije, dakle stope e, su niže kod zajmova i tako dalje. I taj fragment poljoprivrede ne izvozi. Osim što se tiče recimo kave, Dakle, postoje, tu postoje farme, koje, odnosno gospodarstva koja izvoze. Ova poljoprivredna gospodarstva, obiteljska gospodarstva, kao što sam rekao, proizvodi poljoprivredne proizvode koji su namijenjeni brazilskom tržištu. A drugi segment poljoprivrede namijenjen je izvozu poput, u države poput vaših država. Tako sam htio objasniti e, ova pitanja vezana uz eventualne konflikte i korištenje zemljišta nema konflikata, odnosno Postoje problemi kao i u svakoj drugoj državi, ali što se tiče poljoprivredne reforme, i dakle time prelazim drugo pitanje, Brazil je redistribuirao mnoga zemljišta onima koji su bili potrebni. U posljednjih 20 godina distribuirali smo 99 milijuna hektara zemljišta poljoprivrednicima bez, bez zemljacima. Dakle, e, što to znači? Tri puta više teritorija Njemačke I pitanje e, korištenja zemljišta je i tekako bitno za nas. Dakle, bezemljaši su imali pristup terenima, ali nisu dobili e, teren, dakle pod, ta, to zemljište nije u potpunosti pod njihovom kontrolom. Dakle, to je ono pitanje koje je osjetljivo, a to je pitanje vlasništva. Što se tiče sljedivosti, imamo sustav u sljedivosti u Brazilu koji je čak i odobrila Europska unija. Mi slijedimo svjetska pravila. Čuo sam ono što ste rekli vezano uz to da imate druga pravila, drugačija pravila, ali biti ta pravila nisu drugačija u Brazilu. E, vi u Europskoj uniji imate određena pravila. E, kad biste sudjelovali na sastanku poljoprivrednika u Brazilu ili e, i kad biste dakle tamo vidjeli kakva je situacija u Brazilu, kad biste bili na mom mjestu u Brazilu vidjeli biste da i poljoprivrednici u Brazilu imaju iste pritužbe da je Europska unija da provodi protekcionizam, da je financirana i tako dalje. Dakle, ovisno o mjestu iz kojeg gledate, e, gledišta su drugačija, naravno, ali to je sve pitanje politike. U Brazilu se o Brazilu se u svijetu govori da ne poštojimo, da ne poštujemo pravila, ali to nije istina. Kod nas pravosudni sustav i tekako dobro funkcionira i sankcionira one koji ne čine što trebaju. Dođe li do kontrole, vide da radnici rade izvan radnog vremena. Primjerice, ja sam bio inspektor i kontrolirao sam e, poduzeće. Vidio sam da je došlo do nesukladnosti što se tiče strojeva, tretmana radnika i tako dalje. Tog poljoprivrednika, to gospodarstvo stavio bih ih na crnu listu i optužilo bi ih se zato da ljude koristi kao e, roblje. Dakle, e, sustav funkcionira. Što se pak tiče antibiotika, slažem se s vama. Ne želimo ići protiv znanosti, protiv činjenica. Pitanje korištenja antibiotika uvijek je problematično. Ostat će problematično u budućnosti i zbog toga smo počeli rješavati problem i usklađujemo se s onim što se događa u svijetu. Na sastanku G20 u Njemačkoj nedavno je spomenuto um, dakle, kako se treba ponašati u tom smislu i mi se s tim slažemo. Povukli smo s tržišta cijeli niz proizvoda, antibiotika koji su sada zabranjeni i nemamo drugačije mišljenje ovdje. Što se tiče fitosanitarnih mjera, mi se ovdje ponašamo kao da se radi o jedinstvenom bloku. Ali neki europski znanstvenici, stručnjaci nisu nam uspjeli pomoći kod rješavanja fitosanitarnih problema. I to je bio problematična znači, točka u pregovorima. Ja sam otvoren za tržište, za, za uvoz. Brazilci se ne trebaju bojati uvoza. E, kad bismo otvorili tržište za uvoz određenih proizvoda, to bismo učinili na način da Europska unija ne diktira pravila, nego da tržište diktira pravila. Dakle, ako europski proizvod može biti uvezen u e, Brazil, to je pitanje žele li, taj, naši potrošači taj proizvod ili ne žele. Isto tako treba gledati ti e, prihode po glavi stanovnika u Brazilu ili u Europi. Mi bismo htjeli e, postati, mi bismo htjeli vidjeti dakle uvoz vaših proizvoda. To bi stvorilo dodanu vrijednost, ali ne može si to svatko dozvoliti. Vi imate izvrsne proizvode, recimo kakao i druge proizvode koji se prerađuju u vašim zemljama. Ali, dakle, pitanje je može li se to svatko priuštiti. Što se tiče carinskih tarifa, moglo bi doći do problema što se tiče mesa, ali što se ostalog tiče ne vidim baš problema. Mi proizvodimo sirovine, nismo vam u biti konkurenti. 42% trgovinskih razmjera na svjetskoj razini, Dakle, mi u biti e, u tim trgovinskim razmjerama donosimo 1,6%. I u biti u 58% svjetske razmjene Brazil ne sudjeluje zato što su to prerađeni proizvodi. Mi se bavimo sa, većinom sa sirovinama, dakle u tom dijelu tržišta mi uopće ne sudjelujemo. Ponavljam, ni to, ni za mene to nije jednosmjerna ulica. Trgovina mora biti dvosmjerna. potrebno je poštovati razlike financijske kapacitete svih država Isto tako, potrošački kapacitet Brazila, e, kao što mi poštujemo vas, e, dobro je da Unija poštuje, na što se tiče uvoza mesa, ako se ne valja, ovdje zastupnica iz Nizozemske spomenula to pitanje, u ovom trenutku imamo problem sa bolešću koja se već pojavila u vašim regijama i na koju uvijek moramo paziti. Došlo je do e, dakle lažne uzbune i tu su isto tako nastali problemi na svjetskom tržištu. Dakle, radilo se o krajnjem ludilu i o lažnoj uzbuni u tom smislu. Što se tiče genetski modificiranih organizama i soje, Brazil ima slobodan pristup tim tehnologijama, ali kako bi pristupio tim tehnologijama, potrebno je proći dakle, cijeli niz kontrola, bitna je zaštita okoliša. Postoje nacionalna tijela u Brazilu koja dakle, moraju odobriti određenog poljoprivrednika koji će koristiti genetski modificirane organizme. Oni će koristiti takvo sjeme samo u trenutku kad tržište želi takav proizvod. Ako vi prihvatite takve proizvode, jer dakle, bez dogovora sa inom Francuskom, Amerikom i tako dalje. Dakle, moram voditi moram voditi računa o tim tržištima. U određenim zemljama Europe zabranjena je sjetva tih organizama, tih, tog sjemena, ali ne i potrošnja. Takva proizvodnja je ekonomičnija od tradicionalne proizvodnje. 70-80 dolara o toni proizvoda. Dakle, oni koji žele taj proizvod mogu ga dobiti, ali trebaju platiti razliku. Zašto? Zato što se cijene mijenjaju u trenutku proizvodnje. Većina brazilske soje je genetski modificirana i treba se dakle održati odvojeno. Dakle, sjetva je odvojena, silosi su odvojeni, transport je odvojen, pa i distribucija je odvojena. Dakle, ta posto, to odvajanje ima određenu cijenu. Ja sam recimo proizvođač mm, ne modificirane soje. Mogu vam reći da svjetsko tržište ne traži takve proizvode u velikoj količini. Postoje određene niše potrošača koji žele taj proizvod. Jednog dana kad da svijet, da svjetsko tržište više ne želi e, genetski modificiranu soju, proizvodnja takve soje će prestati. Ja sam poljoprivrednik u Mato Grosso, imamo udrugu koja podržava ribarstvo i e, poljoprivrodu podržavamo istraživanje, studije i u okviru tih studija ne napuštamo nikad ni genetski modificiranu soju. Nažalost, treba reći da tržište odlučuje i da većinom na svjetskom tržištu ljudi žele kupovati soju po nižoj cijeni.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 kako bismo odgovorili na pritužbe koje su podnesene u Europi. Iz tog što smo već sve učinili. Mislim da sam već odgovorio na to. A da, Merkosur, ispričavam se, pitanje sporazuma, odnosno pregovora. Pitali ste nas je, je li netko spusti, e, stupio kontakt s nama vezano uz pitanje Velike Britanije. Ovo ne, ovo se nedavno dogodilo, to su velike promjene na obzoru, dakle potrebno imati malo strpljenja i vidjeti što će se dogoditi. Ali promjena može biti i prilika Brazil i Europa trebaju iskoristiti sve prilike koje proizaći iz toga. Mercosur, da, mi kao Brazil želimo nastaviti u tom smislu. Čuo sam na čuo sam za za manifestacije, čuo sam dakle i vezano i ono što, što se tiče TTIP-a hoće li biti moguće ubrzati pregovore s Europskom unijom, ali e, u tom pitanju biti nemam što dodati. Zahvaljujem. Kolege, mislim da je došao trenutak da zahvalimo našem gostu. Mislim da e, ćemo stati s raspravom. E, zapravo je dosta nevjerojatno da ne moramo ograničavati vrijeme za raspravu, što je zapravo dosta rijetko u ovome domu, ali imamo vremena za drugi kuk pitanja. Evo odmah dajem riječ kolegi, izvolite. Biću kratak. Rekli ste da nemate kontakata sa Ujedinjenim kraljevinom, odnosno da oni nisu kontaktirali vas. Jesu li, e, jeste li vi kontaktirali njih? Nastavno na to, ranije ste rekli da vi niste odgovorni za cijeli poljoprivredni sektor, da nemate to u svojoj nadležnosti. Možda možete objasniti tko su ostale nadležne osobe za poljoprivrednike u Brazilu. Rekli ste da velika poljoprivredna gospodarstva imaju drugačiji status. E, jeste li vi nadležni za mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva iz regije iz koje i vi e, potičete? ili imate u svojoj nadležnosti velika poljoprivredna postrojenja gospodarstva koja sam imao prilike vidjeti tijekom svojeg posjeta. Možda postoji još jedan ministar, e, da se nadovežem na ono što je rekao gospodin e, Flanagan, Postoji li još netko ili ste vi jedina nadležna osoba za područje poljoprivrede, poljoprivredne proizvodnje i e, sve ono čime se poljoprivreda bavi i ako niste možete li nam reći koje su razlike u nadležnosti. Gospodina Gnu, minuta. Malo me je iznenadilo, gospodine ministre, da ste rekli da vaša poljoprivredna proizvodnja e, nije genetski modificirana. Govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji soje. Ranije ste rekli da 70 e, 80 dolara e, su troškovi proizvodnje soje. Dakle, morate to plasirati u neku nišu i mene zanima koja je to niša. Gospodin Jar, izvolite minutu. Samo kratko pitanje koje se nastavlja na ono što smo dosad čuli. Primijetili smo da je kada se radi o uvozu i izvozu u postupku izdavanja odobrenja situacija teška. Međutim, rekli ste i da Brazil želi izvoziti u Europsku uniju i obrnuto. U kojoj je fazi taj postupak i e, jesu li postupci transparentni? Zanimaju me zapravo dvije strane medalje. Izvolite, sljedeći govornik. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, hvala gospodine ministre što ste s nama danas na ovom sastanku. Deset godina bio sam predsjednik izaslanstva Njemačka Brazil. Često su naši članovi putovali u Brazil, u Mato Grosso i u ostala područja i mogu potvrditi ono što ste rekli. Nemate samo velika poljoprivredna gospodarstva, već imate čitav niz malih obiteljskih gospodarstava. Imao sam prilike vidjeti mnoga od njih. U Brazilu je zaista uložen velik trud kako bi se osigurao pristup zemljištu svima. Često dobivamo iskrivljenu sliku Brazila. Postoje e, male farme, postoji mala poljoprivredna e, proizvodnja. Znam e, nekoliko malih poljoprivrednika, što više znatan broj njih iz Brazila i znam e, koliko se truda ulaže kako bi im se omogućio pristup zemljištu, a istovremeno kako bi se zaštitile prašume od nepotrebnog krčenja i kako bi se spriječilo njihovo nezakonito krčenje za dobivanje pašnjaka i poljoprivrednih obradivih površina. Kada govorimo o trgovinskim sporazumima, mislim da ne smijemo imati samo bilateralne sporazume. Moramo zapravo doći do situacije gdje Europska unija može biti prepoznata kao legitiman trgovinski partner e, Brazila. To smo uspjeli postići s drugim zemljama i trebali bismo biti u stanju pronaći rješenje za to s Brazilom također. Gospodin Hauslik, izvolite, minutu. Samo jedno kratko pitanje. Gospodine ministre, niste odgovorili na moje pitanje. Moje ranije postavljeno pitanje. došlo je do značajnog povećanja u proteklih nekoliko godina u krčenju prašuma i zanima me što činite da bi se to spriječilo. Također me zanimaju koje razlike između malih i velikih poljoprivrednih gospodarstava, dakle obiteljskih i industrijskih. Rekli ste da postoji različita ministarstva koje u svojoj nadležnosti imaju te vrste proizvodnje i zanima me koliko hektara proizvodnje imate i vi. Izvolite. Hvala vam što ste mi dali priliku da postavim dodatno pitanje. Odgovor na moje pitanje vezano uz eh, anto, mikrobnu rezistentnost. Dobilo je odgovor, rekli ste da ste poduzeli određene stvari i da imate plan za budućnost. Međutim, ja imam jedno konkretno pitanje. Koliko je meni poznato, u Brazilu je još uvijek moguće koristiti antibiotike kao pospješivače rasta. To je nešto što je u europskoj e, poljoprivredi zabranjeno. Stoga imam jedno konkretno pitanje. Jesu li poduzete ikakve mjere kako se u Brazilu ne bi koristili antibiotski pospješivači rasta u budućnosti? Hvala. Sljedeći govornik minutu, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Vrlo kratko. Gospodine ministre, govorili ste o genetski modificiranoj soji. Radi se o problemu koji nas muči ovdje u Europi e, i među ostalim zbog toga što je Brazil jedan od uvoznika takve vrste soje. Provedene su studije učinka korištenja e, genetski modificirane soje u prehrani životinja. Mene zanima imate li rezultate se studije, koji su to rezultati i jeste li uspjeli potvrditi negativan učinak korištenja takve soje. Kolegice, izvolite minutu. Hvala lijepa. Zahvaljujem ministru na odgovorima koje smo dobili do sada. Moram reći da sam eh, čula neke iznenađujuće stvari Želim e, e, vidjeti kako će se stvari razvijati u budućnosti i nadam se da ćemo uspjeti ostvariti pozitivnu suradnju. E, u redu, ako smo završili s pitanjima, ja zapravo imam isto jedno pitanje, to je profitabilnost uzgoja tradicionalne soje, soje koja nije genetski modificirana. Također me zanima porezna stopa. Je li e, to jedinstvena e, porezna stopa e, koja se primjenjuje neovisno o veličini poljoprivrednog gospodarstva? Drugim riječima, kakav je porezni režim koji se primjenjuje na poljoprivredna gospodarstva u Brazilu? Izvolite. Hvala vam. Ne znam e, hoću li uspjeti odgovoriti na svako konkretno pitanje, ali ću svakako to pokušati. Ne, što se tiče pitanja vezanih uz kontakte s Ujedinom kraljevinom, niti su oni kontaktirali nas, niti smo mi kontaktirali njih. Održan je sastanak 14 ministara za vrijeme sastanka G20, ali tamo smo se bavili općim temama. Nije bilo nikakvih rasprava o ovim temama koje vas zanimaju. Međutim, kao što sam rekao, doći će do određenih promjena, promjene su zapravo u tijeku i to je nešto što će otvoriti nove prilike. Ne sjećam se tko je postavio pitanje vezano uz razliku. To ste bili vi? Razliku u nadležnosti? U redu, evo, dakle onda je odgovor za vas, vidim da ste se sad smjestili. Dakle, rekli ste da vas zanima koja je razlika u nadležnostima vezano uz veličinu poljoprivrednog gospodarstva. Ja sam ministar e, poljoprivrede, stočnog e, uzgoja i prehrambenih proizvoda, što znači da e, bilo kakav inspekcijski nadzor, um, fitosanitarna pitanja i slično potpadaju pod moj resor. Postoji posebno tijelo koje se bavi pitanjima obiteljskih gospodarstava, financiranjem i tehničkim pitanjima, dakle pristup financijskim sredstvima za male poljoprivrednike. Rezultat toga je da imamo situaciju u kojoj s obzirom da postoji jedinstveno ministarstvo zaduženo za inspekcijski nadzor, sva poljoprivredna gospodarstva zapravo moraju dovoljiti istim uvjetima. sustav financiranja je različit ovisno o veličini gospodarstva, dakle mala gospodarstva zapravo imaju eh, određene olakšice, imaju drugačiji pristup financiranju u odnosu na velika gospodarstva. E sada postavljate pitanje tko kupuje e, genetski nemodificiranu soju. Oni koji imaju interes za to. Norveška, Danska, Njemačka proizvode e, soju koja nije genetski modificirana, Španjolska također predstavlja nišu i e, oni također kupuju ovakvu vrstu soje. Dakle, kada se govori o tržišnim razlikama između genetski modificirane i genetski nemodificirane soje, proizvod se može kupiti izravno na tržištu, postoji godišnji program potrošnje soje e, u smislu izvoza e, osoba koja želi uvesti soju iz Brazila mora biti u kontaktu s proizvođačem, najaviti e, koliku količinu namjerava kupiti e, i vrlo često proizvođač zapravo e, proizvodi temeljem proizvodnog naloga za krajnjeg potrošača, proizvodi temeljem proizvodnog naloga za krajnjeg potrošača u skladu s narudžbom. 27. i 28. ožujka će se u Rio de Janeiro održati jedna međunarodna konferencija koja će se baviti među ostalim i ovim pitanjima. A uključivat će i raspravu o antimikrobnoj rezistenciji. E, Brazil ne koristi antibiotike kao pospješivače rasta. Što se tiče pitanja o studijama koje su provedene, tijelo u Brazilu nadležno za provođenje tih studija došlo je nakon provođenja studija do rezultata da nema zapravo razlike u smislu potrošnje genetski modificirane i genetski nedmodificirane soje. Dakle, tijelo koje se sastoji od stručnjaka, znanstvenika i tako dalje bavi se tim pitanjem. Što se tiče pitanja krčenja šuma, U Brazilu je iskačen e, zaista veliki broj e, površina pod šumama. 15 e, do 20 milijuna hektara godišnje. U Brazilu je donesen čitav niz zakonskih akata kako bi se smanjilo krčenje i došlo je zapravo do 73% pada u krčenju šuma. Dakle, E, govorimo ovdje o razdoblju od 10 godina između 2003. do 2013. Dakle, ako uspoređujete stopu e, krčenja. E, nadamo se da će brojke za 2015. i 2016. također pokazati da e, ta stopa i dalje pada. U svakom slučaju, ako pogledate cijelo to razdoblje, više od 10 godina, pad stope krčenja je za više od 70%. Zaista pazimo na to. Brazilsko zakonodavstvo omogućuje dvadeset osam postotnu iskoristivost e, e, područja na prostoru pokrivenom amazonskom prašumom. Na primjer, ako imate određeni, e, određenu poljoprivrednu površinu u e, području amazonske prašume, samo određeni postotak možete koristiti za proizvodnju, što znači da od 10 hektara, na primjer, možete koristiti samo dva za poljoprivrednu proizvodnju. Na jugu Brazila, gdje zapravo djeluju vrlo mali poljoprivredni proizvači, imamo drugačiju situaciju. E, naime, ovdje imate situaciju gdje 80% morate ostaviti prirodi, e, a 20% e, možete koristiti, dok je na jugu Brazila gdje imate male poljoprivrednike situacija obrnuta. 20% ostavljate prirodi, a 80% možete koristiti za poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, kada govorimo o krčenju, E, pazi se na to, postoje odgovarajući upisnici e, i situacijom se adekvatno upravlja. Dakle, postoji program koji se bavi time kako obnoviti šuma i tako dalje, kao i pojedinačna gospodarstva. Hvala na vašim odgovorima. Ne vidim da se bilo tko drugi javlja za riječ. S tim, dakle, tim možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Još jednom vam zahvaljujem ministre što ste se susreli s nama, što ste nam se obratili i što ste odgovorili na naša pitanja. Sve što ste rekli zapravo nam je dalo puno jasniju sliku situacije u brazilskoj poljoprivredi. Sva pitanja koja se tiču ošumljavanja, uništavanja šuma, to nam je sve jako važno. Vrlo nam je drago vidjeti da uzimate u obzir sva ova pitanja koja se odnose na ekologiju, i zaštitu okoliša i da to uzimate e, zaista vrlo ozbiljno, e, kao i pravne aspekte. Drago nam je čuti da poduzimate koruke i u tom smislu. Također ste najavili konferenciju o pitanjima, pitanju antibiotika i njihovog korištenja u poljoprivredi. To je vrlo važno. I još jednom vam zahvaljujemo. Sljedeće na našem dnevnom redu je prezentacija Europske komisije iz glavne uprave Sante. Na, siguran sam da su i oni uživali u vašoj prezentaciji, dakle koristim prigodu, još jednom vam zahvaljujem, nije prvi put da smo imali priliku čuti predstavnike e, e, brazilske vlade i to nam je uvijek veliko zadovoljstvo. Europi su vrlo važne informacije koje smo dobili od vas, važne su za budući rad Europskog parlamenta. Možda da kažem nekoliko riječi. Da, izvolite, imate riječi, nemamo puno vremena, najviše 30 sekunde, gospodine. Hvala najljepša, samo bih vam e, se najljepše zahvalio što ste me danas pozvali ovamo. Tko god želi doći u Brazil da vidi što radimo, vrlo ste dobro došli. Dođite, posjetite našu zemlju nema restrikcija na vaš posjet. Zaista želimo biti vrlo transparentni u svemu što radimo. A Brazil nije otok. Brazil je dio svijeta. I mi želimo raditi zajedno sa svijetom. Hvala. <clears throat> Gospodine Nikolson, ja sam imao prigode u prošlosti posjetiti Brazil, to je bilo vrlo uzbudljivo. Imali smo vrlo važne sastanke sa vašim odborom za poljoprivredu, sindikatima poljoprivrednika i tako dalje. I da, zahvaljujem vam na pozivu. Sad ću da, izazvati srčani udar kod Filipa. Ja predlažem da koordinatori, ja bih ja se jako rado da odazvao vašem pozivu koji svi članovi ovoga odbora da vidimo i sami vidimo što se tamo događa jer ja uvijek, od uvijek vjerujem u jednu važnu činjenicu. Ako nešto ne vidite svojim vje, e, očima, ne možete to razumjeti, ne možete vjerovati. Dakle, Filip me možda neće voljeti radi toga, ali mislim da je ne, to nešto što ovaj odbor treba uzeti u obzir, posjet Brazilu. Hvala, ministre. Nećemo postaviti crveni tepih, nema crvenog tepiha. Gospodine predsjedatelju, ja sam samo želio reći da Evropska unija ima vanjske granice s Brazilom. Francuska Gvajana je zapravo vaš susjed, zar ne? Mi imamo granice s vam. Pa onda možda jednog dana će Brazil E, se prijaviti kao kandidat za, kandidat za Europsku uniju. No, u svakom slučaju, hvala vam na ovom sastanku, hvala da vam što ste došli. Nadam se da ćete uživati u vašem boravku u Europu. Europi znam da imate jako puno obveza, no to će vam biti prigoda da razgovarate, da stvorite mišljenje, da e, i da na sva naša pitanja odgovorite i da tako smanjite naše dvoje i zabrinutosti. E, minuta pauze, hvala. Jest obawa, że niektórzy posłowie już pojadą z panem ministrem od razu. Mm, neki vas bi možda smjesta željeli da tiče Brazil s ministrom. Tako izgledate. molim vas za malo discipline. Mm, malo smo relaksirani bili smo relaksirani sa eh, vremenom za govore, ali smo željeli da ministar čuje sve svoje, sve naše dvojbe, jer to je zapravo cilj njegovog posjeta i utjecat će na to eh, na to kako mi razmišljamo o Brazilu i kako oni razmišljaju nama. Idemo sada na sljedeću tečku našeg dnevnog reda, to je prezentacija glavne uprave Sante o epidemije, epidemije gripe u predarskom sektoru. Ptičja gripa, to je nešto vrlo važno, nešto što je e, na dnevnom redu kao hitna točka u mnogim državama članicama. Ptičja gripa je vrlo virulentno oboljenje koje može biti problem za bilo koju vrstu peradi vrlo je zarazno bolest. Kao što sam rekao, broj slučajeva raste, nažalost. U većini slučajeva e, dolazi e, od divljih ptica. Mi znamo koliko je važno, odnosno koliko je problematična situacija ne sa stanovišta e, epidemije samo, sa stanovišta epidemije, već i sa stanovišta naših gospodarstava. Možda bi bilo najbolje da sada dam e, riječ predstavnicima e, glavno profesante, gospodin Fangetena i vaša kolegica je s vama, zar ne? Odnosno kolega, ne znam koji će od vas prvi govoriti. Drago mi je da je komisija imala prigodu slušati prezentaciju našeg gosta, ministra iz Brazila i siguran sam da ćete sudjelovati na konferenciji koju je spomenuo ministar krajem Ožeka. Hvala gospodine predsjedatelju već smo se sreli sa povjerenom, e, povjerenik je se, se sreo sa brazilskim ambasadorom u Berlinu i već je rekao da ćemo biti na konferenciji o, o e, otpornosti na mikrobe, a to će biti u Brazilu krajem Možeka, Dakle, već postoje kontakti, a što se tiče komisije i Brazila, to je jedno vrlo važno pitanje kojim se treba pozabaviti na globalnoj razini i stoga povjerenik e, ima namjeru putovati u Brazil na konferenciju. No, vratimo se sad na a, ptičju gripu. Vi znate da e, u Europi vlada epidemija. Prvo moram naglasiti E, važnost e, ptičje grupe i virusa gripe općenito. To su ključne komponente e, pristupa zdravlju. Postoji vrlo velika veza između ljudi i životinje. To ćemo vidjeti tokom cijele prezentacije. To je vrlo kompleksno pitanje. Prvo bih nešto rekao o epidemiji. Vi ovdje vidite kako se bolest širi Evropom. želim da svi vidite sve slajdove od početka. Sad ću se vratiti zapravo na početak. Vraćam se u vremenu i vidjet ćete da je da je prvi put se epidemija pojavila u Mađarskoj i, i zatim vidite kako se bolest širila e, sa istoka preko e, Europe do sjevera Njemačke. A pa, čini se da nešto nije u redu sa mojom prezentacijom. Vraćam se opet unatrag u vremenu. Dakle, prvo Mađarska, onda vidite kako se to širilo po Mađarskoj, Njemačkoj, a onda cijelom Europom putem ptica, selica i vidimo hotspotove <clears throat> hotspotove u Francuskoj, naravno u Mađarskoj, a i u Bugarskoj, ali evo, ovo je sada situacija E, žute su točke pojava bolesti u Francuskoj, a zelene zvijezde su e, divlje ptice kod kojih je nađen pozitivni nalaz e, na ovo boljenje. Sada govorimo o ukupnoj situaciji, situacija se i dalje razvija i Jučer smo imali otprilike 550 pojava gripe u Europskoj uniji, uglavnom Francuskoj, Mađarskoj, bogorskoj Bugorskoj, eh, koje pogađaju patke, guske, nešto mm, kokoši i eh, eh, purica. To su glavna područja koja su pogođena, glavna proizvodna područja u jugoistočnoj Francuskoj, Mađarskoj, Bugarskoj a to je zbog vrlo bliskih e, veza između populacija divljih ptica i e, pataka. A sada vidimo situaciju 51 pojava ptiče gripe jučer ili prekjučer, hotspotovi u Francuskoj, Mađarskoj i Bugarskoj. Divlje ptice, kao što ste vidjeli na karti, su otkrivene zapravo više manje svagdje u EU. uniji, to se i dalje širi. Prije par dana smo imali pojavu bolesti u Irskoj, prije nekoliko dana u Grčkoj, pa zatim u Italiji također. Vidite grafikone to su grafikoni e, izbijanja bolesti. Prva svinja je bugarska svinja, vidimo to e, plavom bojom, zatim smeđe na dnu je francuska i imate naranđastu boju koja predstavlja bugarsku. Isto se odnosi na divlje ptice. Vidite da je vršak, odnosno vršna pojava već iza nas. To je po državama članicama. Inline is where uh, uh, Vidimo da u Mađarskoj uh, pogođeno više od 250 e, proizvođača pataka. Sada bih želio usporediti situaciju između 2016. i 2005. 2005. se svi sjećate, a sada imamo epidemiju 2016. 2017. H5N8. Dozvolite da naglasim, a to su potvrdili svi laboratoriji, da H5N8 virus ne pogađa ljude. E, u ovom trenutku nema rizika po javno zdravstvo a to nije bio slučaj sa ptičom grupom HPN1 koja se pojavila 2005. Kao što vidite u ovom grafikonu, u ovom trenutku je broj žarišta puno veći nego 2005. kada je H5N1 E, pogodio Europu i e, mediji su sa puno više pažnje pratili razvoj e, to je boliste. No, kao što vidite, vršna vrijednost je bila krajem prošle godine. Imali smo vršne vrijednosti tokom prva dva tjedna 2017. zbog žarišta u Francuskoj i Bugarskoj, no oblik grafikona je i dalje isti. A sada ma nekoliko riječi o tome kako se virus ponaša. Vi znate da Imamo od H1 do H17, od N1 od N7, te različite kombinacije H-ova i ova daju različite viruse koji različito pogađaju e, životinske vrste, postoji e, predilekcija za određene vrste, vidite da su sisavci pogođeni određenom e, vrstom gripe, također vidite i da je u to su uključeni i ljudi. No, morate imati na umu da do sada e, virus grup gripe koji više pogađa ljude su H1, H2, H3, ali i također i H5 i H7. Dakle, to su e, virusi koji najviše pogađaju ljude i e, kako, se raspoređuju unutar e, živih vrsta, različiti H-ovi, različiti N-ovi, mogu biti visokopatogeni i niskopatogeni kad govorimo o peradi. Kako se to odvija? To uvijek dolazi od ptica. Početak su ptice, e, ptice su osnovni rezvor e, virusa gripe, a kada ti virusi mutiraju, a oni mutiraju cijelo vrijeme i to je E, zato što sa točke gledišta ljudskog zdravlja moramo adaptirati e, vakcinu svake godine obzirom na varus koji se e, širi svijetom. Za ptice, ptice su te koje su prve pogođene koje su prve u ciklusu novih virusa koji onda prelazi na ljude, na ptice E, patke svinje i onda dobijete, dobijete i virus koji zapravo može utjecati na ljude, koji se može naseliti u ljude. To je bilo u prošlosti, tako, to se događa i sada. E, globalna situacija od kraja prošle, prošle godine, ova karta dolazi od Organizacije za životinsko zdravlje, e, se širi Evropom i Azijom, različiti su tipovi e, hava koji su se pojavljuju u različitim dijelovima svijeta, no do ove godine nemamo visoko patogene e, virus influence e, gripe u Americi. Kako se virus gripe razvija, recimo vidite E, Sibir, divlje mm, e, ptice migriraju bilo u Kinu, Indiju ili Europu. I kao što se dogodilo prije dvije godine, migrirali su i u Sjedinjene države. Vidite na slajdu na ljevoj strani, na vrhu, e, slavna žarišta E, pojava gripe u Americi prije, godine, prije jedne godine kada je ubijeno više od 50 milijuna e, peradi u e, Sjedinim državama. Moram naglasiti da što se tiče ove epidemije u Europi imamo otprilike 5 milijuna ptica koje je moralo biti uništeno a od toga zaklone 2 milijuna preventivno da se spriječi daljnje širenje. Dakle, govorimo o različitim razmirama epidemije od one koje je bilo u srednjim državama gdje je u, pola godine ubijeno 50 milijuna ptica. A sada, naravno znanost se razvija i samo da vam dam jedan primjer na temelju e, referentnih labor, nalaza referentnih laboratorija u Europskoj uniji koji su također svjetski laboratorij za gripu. Uspjeli smo otkriti sekvencu virusa gripe i možemo vidjeti odakle dolazi e, virus. E, ovdje smo uzeli kao primjer e, slavni H5N1 iz 2005. Kako smo sekvencirali taj virus vidimo Odakle dolazi virus originalno? U ovom slučaju došao je iz Azije, prošao je Arktički krug, odnosno sjever Rusije i e, širio se preka delte Dunava u Europu i s druge strane u Afriku. To je, tako se e, transportirao virus, transportirale su ga divlje ptice 2005. i 2006. kad je izbila epidemija. Dakle, koje su migracijske rute e, divljih pataka? Vrlo su široke. 4,5 milijuna jedinki sa sjeveroistuka dolazi u Europu eh, kroz dvije rute koje sam pokazao na početku. S jedne strane kroz eh, Podunavlje, a kroz druge strane kroz kontinentalnu rutu preko Njemačke i to su zapravo e, ulazne točke za jata pataka. Imali smo prilike vidjeti da je tim putem zapravo došla i raširila se dalje epidemija diljem Europe. Dakle, kad ptice dođu u Europu dolazi do miješanja sa lokalnim e, ptičim jatima i dolazi zapravo do prenošenja sa pataka na galebove. Ovdje vidite jednog od glavnih krivaca, to je krunasta patka, slika je na ekranu. Veliki broj Upravo tih pataka je doveo do pojavljivanja H5N8 u Europi. S lijeve strane možete vidjeti prikaz područja na kojima krunasta patka prezimljava. Uglavnom u sjevernom dijelu Europe i Jedinjenoj kraljevini. Što činimo? Kao prvo imamo u potpunosti usklađeno veterinarsko zakonodavstvo koje je ažurirano 2005. godine. Vjerojatno se sjećate da smo imali izbijanje 2002. 2002. Um, virusa HPTN7 u Nizozemskoj. Veliki broj ptičjih jedinki tada je doživio pomor. Bila je to prva epidemija. Nakon prvog vala epidemije revidirali smo zakonske akte. nakon drugog vala epidemije 2004. i 2005. godine revidirali smo ponovno zakonodavstvo, to je bilo zadnji korak u ažuriranju i sada se suočavamo s epidemijom H5N8. Vjerojatno se sjećate prezentacije koja je održana u Afričkoj svinskoj kugi prije nekoliko mjeseci. nakon što smo imali situaciju s tom bolešću, sada zapravo provodimo iste korake u smislu regionalizacije kao što smo provodili tada. E, možete vidjeti točno e, karte na kojima se vidi koje su regije u Europskoj uniji pod nadzorom i objavili smo više od stotinu stranica u službenom listu Europske unije kako bismo jasno definirali ona područja koja su pod restriktivnim mjerama. U 20 država članica primjenjuju se e, restrikcije i standardi e, odnosno načela regionalizacije što prihvaćaju i naši trgovinski partneri poput primjerice SAD-a. Naravno imamo i referentni laboratorij Europske unije koji sam već spomenuo ranije i također imamo i financijsku potporu za krizne situacije, provođenje kriznih mjera i programa nadzora. Europska komisija pokriva 50% troškova usmrćivanja e, životinja i dezinfekcije. Dakle, sada smo negdje na svoti od nekih 20 milijuna eura e, koji se isplaćuju iz kriznog fonda za te svrhe. Također imamo i stručnjake koji su spremni odmah izaći na teren u slučaju potrebe. E, imamo dakle krizne timove. Poslani smo ih u Bugarsku i u Mađarsku u proteklih nekoliko mjeseci kako bi e, pomogli nadležnim mađarskim i bugarskim vlastima da se nose sa obimom problema e, i razinom, visokom razinom smrtnosti u populaciji pataka. Postoji i mreža e, bolja izobrazba za bolju hranu kao i druge mreže u kojima stručnjaci surađuju. To su dakle stvari e, kako smo ih postavili. Regionaliziramo, ali omogućujemo državama članicama i da odu korak dalje. Dakle, kada dođe do vrlo problema u područjima koje imaju vrlo gusto pokrivenu na ono, područje populacijom eh, peradi, odnosno pataka. Eh, dozvoljavamo krizno usmrčivanje ili preventivno usmrčivanje. Eh, Francuzi, Mađari i Nizozemci imali su iskustva s time. Oni su u svrhu ograničavanja širanja epidemije odlučili provesti preventivno usmrćivanje kako ne bi došlo do novih žarišta bolesti. Već sam ranije rekao, ali možda bih trebao naglasiti još jednom da zapravo e, polažemo posebnu pozornost na e, H5 i H7 koji su zapravo dvije vrste virusa koji mogu mutirati od niskopatogenih sojeva na visokopatogene sojeve. I upravo zato, kada se pojavi niskopatogeni H5 ili H7 eh, na poljoprivrednim gospodarstvima, postoji plan za usmrćivanje životinja. I to se primjerice dogodilo u Francuskoj prošle godine kada se pojavio H5N1, H5N2 i H5N9 kod pataka u jugozapadnoj Francuskoj. Želilo se izbjeći da taj niskopatogeni soj mutira u visokopatogeni pa smo preventivno usmrtili životinje. Francuzi su dakle odlučili provesti upravo te krizne mjere kako bi to izbjegli. Dakle, možemo vidjeti da svi, sve pojave bolesti kod e, peradi e, zapravo proizlaze od kontakta sa patkama. Naime, patke ne možete držati u zatvorenim prostorima, već su na otvorenom, a isto tako to znači da je slobodno držanje peradi, e, zapravo e, perad u slobodnom uzgoju je pod najvećim rizikom da postane žrtvom epidemije. Zbog toga je vrlo važno da na ulazu u poljoprivredno gospodarstvo budu e, stroge biosigurnosne mjere kako bi se što je više moguće spriječio ulazak bolesti na poljoprivredno gospodarstvo. E, što se pak tiče cijepljenja, to je naravno teško provesti kako ćete provesti sustavno cijepljenje e, jedinki koje imaju jedva mjesec dana, vrlo su brojne. Spomenuo sam dakle e, i sustav financiranja, e, postoji dakle sustav sufinanciranja E, Europska unija od 50 do 75% sudjeluje u financiranju kako provođenja preventivnih mjera, tako i u provođenju e, dezinficiranja i tako dalje. Vrlo je važno spriječiti da virus mutira iz e, niže pat, oko visoko patogeni soj i da prelazi s jedne vrste na drugu kao takav. Evo, ovdje ste mogli vidjeti nekoliko mjera kako to sprečavamo multidisciplinarnim pristupom. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, toliko od mene. Hvala lijepa, sada želimo čuti komentare i pitanja, ali molim vas da budete kratki. Nemamo više mnogo vremena na raspolaganju. Želio bih iskoristiti ovu priliku i pozdraviti mlade poljoprivrednike iz Nizozemske koji su ovdje na poziv gospođe Slayer. Gospođa Stevrova je također među nama, naša kolegica iz eh, prethodnog saziva. Drago nam je što ste s nama. Evo, eh, dajem eh, vam riječ, otvaram raspravu, minuta za svakoga. Gospođa Šrajer, vi ste željeli postaviti pitanje? Hvala lijepa gospođo, eh, gospodine predsjedniče. Ja sam bila zastupnica u Nizozemskom parlamentu 2003. 2004. i imala sam prilike iz prve ruke vidjeti velike probleme koje je epidemija izazvala za E, poljoprivrednike. Međutim, isto tako imala sam prilike vidjeti da su i ljudi oboljevali i tada su poduzeti obuhvatni koraci kako bi e, se zapravo usmrtile preventivno životinje i zaražene životinje. Mislim da upravo zbog tih iskustava trebamo u budućnosti biti vrlo oprezni i paziti kako provodimo mjere. Jedno pitanje. U različitim dijelovima Europe perad u slobodnom uzgoju i e, jaja iz slobodnog uzgoja više se ne plasiraju na tržište zbog mogućih rizika što je zapravo vrlo veliki pad u e, razini konkurentnosti e, tih proizvođača ne bi li bilo mnogo bolje da se peradi slobodnog uzgoja ipak može držati u zatvorenom prostoru u slučaju da postoji opasnost od e, zaraze e, zbog prisustva divljih ptica. Tako da ljudi koji drže peradu u slobodnom uzgoju ih mogu držati u zatvorenom prostoru u određenim ograničenim područjima, a onda bi ipak mogli plasirati svoje proizvode na tržište. Hvala. Zaista se moramo držati jedne minute, nemamo puno vremena. Molim vas, budite disciplinirani. E, hvala lijepa. Hvala e, glavnoj upravi Sante na odličnoj prezentaciji. Ja bih sada zapravo želio objasniti jedan ključni aspekt svojim kolegama zastupnicima. Molim vas, e, slušajte, morat ću prijeći na nizozemski kako bih to bolje objasnio. U nizozemskoj događa se nešto što se vjerojatno događa i u drugim državama članicama, barem u nekima. A to je da postoji obveza da držite perad u zatvorenom prostoru kako bi se smanjio rizik od širenja ptiče gripe. No, postoji sustav gdje primjerice nakon 12 e, tjedana postoji evaluacija i može se perad pustiti u promet, odnosno može se plasirati te proizvode na tržište. To naravno više ne može biti označeno kao e, perad iz slobodnog uzgoja i postoje različite cijenovne kategorije. I naravno, perad iz slobodnog uzgoja ima najvišu cijenu koju se više ne može primjenjivati. I zbog toga me zanima mogu li se zapravo europska pravila i pristup primijeniti. Naime, može li se dozvoliti da perad ostane e, u slobodnom e, uzgoju, odnosno i dalje se e, označava kao peradi slobodnog uzgoja, čak i ako je bila na primjerice u zatvorenom prostoru određeni dio vremena zbog preventivnih razloga. Kako je vaše mišljenje o tome? Izvolite, sljedeći kolega. Hvala lijepa. Mi smo u Mađarskoj imali velikih poteškoća sa e, ptičom gripom. Šteta se procjenjuje na 21 milijuna eura. 250 poljoprivrednih gospodarstava moralo je provesti usmrćivanje. U poglavlju trećem pod temom veterinarske sigurnosti i pomoći spominje se mogućnost sufinanciranja. No imam u tom smislu jedno pitanje za komisiju. Postoje li sredstva za borbu protiv takvih bolesti i hoće li e, poljoprivrednici u slučaju preventivnog, obveznog preventivnog usmrćivanja dobiti nekakvu kompenzaciju. Mislim da je ova kriza pokazala vrlo jasno jednu stvar, a to je da postoji potreba da se naši sektori zaštite kako bi se osiguralo da prežive. I to je nešto što moramo imati na umu kada se bavimo reformom zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje nakon 2021. Hvala vam. Sljedeći kolega, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti predstavniku komisije na kvaliteti prezentaciji. Želio bih postaviti pitanje, e, naime, možemo li dobiti kopiju prezentacije koje smo dobili, koju smo imali prilike vidjeti na ekranu. Ono što je vrlo važno jest da poljoprivrednici zapravo imaju problema sa kumulativnim efektom. U određenom broju regija, konkretno u e, mojoj zemlji, e, imali smo situaciju da su poljoprivrednici proveli preventivno usmrćivanje, a nažalost to su isti oni proizvođači koji su prošle godine proveli preventivno usmrćivanje, a ove godine se moraju nositi sa izazovom novog soja virisa. Pitanje koje se postavlja jest pitanje koje je vrlo osjetljivo. Naravno da postoji određeni rizik e, i za zdravlje, ali s druge strane tu je i ekonomski rizik koji ide ruku pod ruku sa e, rizikom za zdravlje. Ako se e, novi sojevi virusa budu pojavljivali u sve većem broju sljedećih nekoliko godina, morat će se zapravo razmišljati o tome da poljoprivrednici zatvore, odnosno pokriju cijeli vanjski prostor gdje perad boravi, a to sa sobom nosi zaista vrlo velike troškove. Hvala, gospodin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, zahvaljujem predstavniku komisije na vrlo informativnoj prezentaciji. Kao i ostali moji nizozemski kolege, ja bih također želio istaknuti jednu vrlo legitimnu stvar koja je vezana uz e, slobodni uzgoj peradi. U prosincu sam zajedno s kolegama postavio usmeno pitanje i nadao se reakciji na to usmeno pitanje, ali bilo bi zaista dobro čuti što komisija misli o tome. Naime, dolazi do narušavanja tržišta, to je rezultat e, potkopavanja e, zapravo ulaganja u taj sektor upravo zbog ovakve prakse. Također, trgovinski standardi e, su ovdje u pitanju. 2008. godine smo zadnji puta ažurirali propise i sada bi bilo dobro da u smislu trgovinskih standarda sada ponovno ažuriramo propise jer vidimo da postoji značajan učinak na taj sektor. Može li komisija reći nešto o tome i može li što prije poduzeti odgovarajuće mjere? Jer mislim da je krajnji vrijem s obzirom e, na situaciju da se postane e, svjesnim problema koji traži rješenje. Hvala lijepa. Tko se sada... Gospodine Andrew, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da moramo kao prvo zahvaliti komisiji na kvaliteti izlaganja, ali mislim da također treba insistirati na činjenici da se ne radi o istome soju. Dakle, mjere koje se poduzimaju ovise o soju virusa. E, postoje dva soja Razumijem da postoji kritika određenih modela postupanja, ali meni je važno podsjetiti na to da se ne radi o istom soju virisa, pa se stoga ne može niti postupati na isti način. To je prva stvar. Druga stvar, kako jedna država s obzirom na prvi val e, s kojim smo se morali nositi, konkretno ovdje govorimo i o zapadu Francuske, može ubrzati postupak jer kao što upravo rekao gospodin Dantan, mi imamo situaciju da se jedni te isti proizvođači neprestano nalaze u teškoj situaciji jer su uvijek isti proizvođači pogođeni situacijom neovisno o tome o kojem se svoju radi. I to nije samo stvar zdravstvenog pitanja, to je također ekonomsko pitanje. Smatrate li da su e, milijunska sredstva koja su odvojena dovoljna da bi se odgovorilo na probleme e, do kojih dolazimo s ekonomskog gledišta. Radi se zaista o vrlo velikom problemu e, ko, na koji će otpati značajni dio proračunskih sredstava. Hvala. Gospodin Nikolson. Razumijem da gospodarski problemi nisu uvijek na dnevnom redu našeg odbora. Gospodine predsjedatelju, prvo bih e, želio potvrditi da je i kod nas e, otkriven virus e, grupe i jučer je ubijeno jedno jato fazana, to je vrlo ozbiljna situacija. Neću a da vam ne zahvalim na, na svemu što ste učiniti. Ovo što se događa sa pticama, selicama je isto ono što se događalo i prije i opet smo u istoj poziciji govoriti o biosigurnosti dobro eh, i sve ptice koje su trebale biti ubijene, no to ima vrlo ozbiljne financijske posljedice za sve proizvođače, a ne samo za one koji se brinu o divljim pticama. Ja eh, iskreno eh, podržavam ono što je rekao gospodin Hotemajer i ja bih predložio da delegacija ili povjerenik dođu pred ovaj odbor što je prije moguće ili da mi odemo i vidimo njega jer financijske implikacije za mnoge proizvođače a bez njihove krivnje to je viša sila i radi se o pitanju tumačenja e, komisijnih pravila ja bih predložio da se mi zapravo pozabavimo time i da to pokrenemo jer nije, nema uopće smisla žaliti se jedni drugima. To, od toga nema koristi za ljude na terenu koji su suočeni sa financijskom propašću. Dakle, moj je ozbiljan prijedlog da da mi to pokrenemo zajedno sa povjerenikom, da ubrzamo stvari E, htio sam reći ili s nekim drugim, no ne, inzistiram na povjereniku jer je pitanje prevažno. Mm, da. Ja nisam toliko uvjeren u ono što smo čuli od komisije koja kaže da to dolazi iz Sibira. Jeste li iz, identificirali izvorište te epidemije, odakle dolaze te ptice selice? neki e, to poriču ne vide da bi divlje ptice mogle biti izvor epidemije a zapravo pitamo se onda kako je to došlo do turskih farmi, kako je to došlo tamo. Vi kažete da je uništavanje jedina opcija, je li to naša budućnost, masovno ubijanje, masovno uništavanje našeg e, peradarskih zalaha, to ne može biti kraj priče. A što je e, sa pticama koje e, slobodno rastu, koje se uzgajaju na otvorenom pilići, kokoši, ne, možemo ih e, zatvoriti mjesecima. Moramo se time pozabaviti, moramo razmotriti i druge opcije, a ne samo ubijanje ili zatvaranje e, životinja. Gospodine Agnju, e, nešto što nas ohrabruje u vezi sa Mađarskom je to da to proizlazi iz e, putanja e, ptica selica, dakle možemo predvidjeti kako će se to širiti. Sekundarno čišćenje i dezinfekcija je isto vrlo bitno. Mi nismo dobili nikakve kompenzacije kao što smo imali za bolest e, šećerne repe. I pos postoji ili u Ujedinjoj Kraljevini ili bilo gdje u Europi nekakva schema osiguranja koja će moći pomoći e, pojedincima koji se s ovim bore. <clears throat> Želio bih više informacija, više lobiranja za supermarkete i moramo im reći imamo problem, nemojte e, se držati ovog roka 12 tjedana, oni će reći ne, ne, to nije uzgojeno e, u slobodnom uzgoju. Neka supermarketi nam se pridužu u našoj borbi i konačno, kakva su istraživanja poduzeta e, o toleranciji divljih ptica, Martinu se to neće svidjeti, ali možemo koristiti e, moderne tehnike ras, e, opolonje i rasplođivanja da se to ne pojavljuje u divljih ptica u tolikoj mjeri. Hvala vam na ovom lijepom izlaganju. Zaista virus e, influence ptica je izazvao velike štete posebice na jugozapadu Francuske. Kao što znate, veliki broj jedinki je usmrčen, što je svakako veliko financijsko opterećenje za proizvođače s kojima sam se nedavno sastao. Oni su zaista u jednoj dramatičnoj i teškoj situaciji. E, što se tiče uzgoja obične patke, gotovo je nemoguće e, uzgajati te patke u zatvorenom prostoru, kavezno ih držati, a istovremeno ako su iz slobodnog uzgoja ne mogu se normalno plasirati na tržište. Mislim da treba prestati oslanjati se cijelo vrijeme na već postojeća znanja o tome da se primarne infekcije odvijaju putem migracijskih ptica. Mislim da se zapravo radi o sekundarnoj infekciji i treba zaista eh, krenuti od same srži problema. E, I također mislim da kada govorimo o pitanju regionalizacije da bi najbolje bilo kad bi patke bile uzgojene, e, kad bi se izvalile i kad bi bile ubijene, usmrčene na istom poljoprivrednom gospodarstvu. Hvala i ja vam zahvaljujem na vrlo dobro pripremljenoj e, prezentaciji koja nije toliko tehničke prirode koliko gospodarske prirode. Znamo da to ima ogroman utjecaj na uvoz o, iz trećih zemalja. E, vidimo da cijena peradarskih proizvoda u Europskoj uniji pada, a to izaziva ogromne probleme. E, znam da se uglavnom bavite medicinskim aspektima, odnosno onima koji se tiču zdravlja u vašoj generalnoj e, upravi, no možda biste mogli usvojiti i nekakve zaključke o financijskoj potpori e, za ovaj sektor koji pati. Hvala gospodine predsjedniče. Situacija je vrlo delikatna Naime, govorili smo o migracijskim, odnosno pticama, selicama, e, koje ne možete staviti pod kontrolu. Ali ja bih želio postaviti pitanje da komisiji i želio bih ih zamoliti da malo razmisle o promjeni mjera jer jednostavno e, ove mjere koje, e, koje se sada provode uključujući sufinanciranje u iznosu od 50% jednostavno nisu dovoljne i određeni poljoprivrednici će završiti u stečaju i jednostavno nestati sa scene mislim da bi zapravo e, troškove trebale podijeliti komisija države i osiguravajuća društva inače ćemo zapravo biti e, neprestano u situaciji gdje gubimo unaprijed izgubljenu bitku zbog toga što ne možemo kontrolirati ptice selice moje pitanje su mnoge kolege postavile postoje li alternativne metode a to je iz dva razloga poljoprivrednici e, imaju ogroman financijski rizik svake godine a društvo sve je sve manje pripravno eh, isplatiti kompenzacije za takve štete. Ja, ne možemo li dakle naći nekakvu alternativu? Dakle, što smatrate nekakvom mogućnošću eh, za zajedničko djelovanje u svezi sa štetama, sa mm, ubijenim životinjama? Moramo poduzeti mjere u svim tim područjima. Gospođa Petil. Hvala komisiji na prezentaciji. Vi ste spomenuli da Europska komisija pokriva 50% troškova za krizne mjere, no hrvatske proizvođače e, peradi zanima hoće li komisija izdvojiti financijska sredstva za nabavu nove e, peradi, posebno e, da li ta perad može biti u starosti koja e, je funkcionalna jer znamo da nesilice tek u 27. tjednu života postižu vrhunac nosivosti. To znači da će proizvođači jaja biti na izuzetno velikom gubitku kad od pileta e, dobiju nesilicu koja će moći e, nesti jaja i dakle tek nakon 27. tjedna nosivosti će ta jaja biti u punom kapacitetu na tržištu. Hvala lijepo. No point repeating myself. Neću se ponavljati. Sva su pitanja postavljena. A sad čujemo odgovore. Dziękuję. Czekamy. Trzymamy Pana za słowo. Pani poseł Kattenbach. Ja, herzlich. E, hvala vam na prezentaciji. E, Možda nisam bila dovoljno pažljiva u određenom trenutku, ali na slikama koje ste nam pokazali, e, kad se radi o širenju i staništima pataka na austrijskoj granici sa Češkom e, i na Češko-Njemačkoj granici također, a širenje epidemije zaustavlja se na području Češke Pitam se kako radi monitoring, odakle vam podaci. Vrlo mi je teško zamisliti da je to e, zbog nedostataka podataka, jer ne vjerujem da se bilo koja bolest zaustavlja na nacionalnoj granici. Odakle vam informacije? Pretpostavljam da vam države članice imaju nekakva tijela koja se time bave i da one možda mogu dati tu odgovornost od organizacije. No, moje pitanje je koliko je, su pouzdane informacije koje imate. A Sljedeće što bih rekla ko, kolegama, komisija plaća 50 ili 75%, plaćaju porezni obveznici, obveznici a komisija samo e, raspodjeljuje i raspoređuje novac. novac. Kad govorimo o o dodatnim potrebama za novcem. Moramo se prisjetiti odakle novac dolazi prije nego što zatražimo više novaca za određenu svrhu. Evo, to je još nešto što sam željela reći. A, hvala. Prije svega e, znam da ćete nam poslati kopiju i u prezentaciji svima nama a tak, e, naši potrošači žele biti sigurni e, i mi želimo postići sigurnost potrošača i stoga e, ovu situaciju treba pokriti proračunom Evropske unije. Da, poslaćemo pismo povjerniku Hoganu i nadamo se da će odgovoriti. Mi E, želimo znati kakva se akcije e, dalje e, namiravaju poduzivati. Gospodin Nikolson, za vrijeme sastanka koordinatora ćemo o tome više razgovarati. Ja nisam predložio pismo, već sastanak. I to ako je moguće sljedeći tjedan. To ovo je prehitno, prevažno. Ne možemo čekati, ne pismo, sastanak. u pismu možemo zatražiti sastanak, možemo zatražiti sastanak u pismu. E, želio bih pojasniti zašto je to važno. E, obvezno je da e, ptice budu u, zatvorenom zatvornom prostoru 12 tjedana, Preostao je nam je samo jedan tjedan u nekim državama članicama. Ako bi se ovaj sastanak mogao držati sljedeći sastanak, onda ćemo to pismo poslati danas ili sutra ujutro, tako da to pismo eh, stigne na vrijeme i da oni mogu početi eh, dogovarati termin. Hvala na odgovoru i izvolite komisije. Komisija imate riječ. Imate deset minuta. E, rok od tri mjeseca, odnosno 12 e, tjedana je vrlo bitno i zbog toga je to ministar e, nizozemski postavio kao pitanje na vijeću u ponedjeljak i također i povjerenik Hogan je odgovorio i rekao da će razmotriti kako riješiti ovo pitanje. Znači na najvišoj razini se već u komisiji time bavimo i želim E, e, vam vas uvjeriti da je to vrlo ključno pitanje u komisiji, naročito e, nizozemske članove parlamenta. Što se tiče pitanja koja ste postavili, počevši time jesmo li sigurni da su patke, odnosno divlje ptice e, izvršte zaraze. Da, mi smo to sigurni, ja sam to pokazao jasno u prezentaciji, prezentaciju možete dobiti, ja ću zapravo vam je poslati, a postoji i na web sajtu e, glavne uprave Sante, ali imamo jako puno informacija koje nas upućuju na na to, da, naravno, divlje ptice su na početku e, e, e, širenja epidemije. Kada dođe do kontakta između divljih i domaćih vrsta počinje epidemija. Tada veterinarske vlasti moraju se pobrinuti da ne dođe do sekundarno ne pojave. Primarna pojava zapravo dolazi iz kontakta između pataka, divljih pataka i domaćih pataka a onda se moramo pobrinuti da veterinari e, e, uspiju spriječiti e, sekundarnu pojavu. To je u nekim državama članicama vrlo udjelotvorno, u drugim državama članica možda ne, zbog toga što je proizvodni sistem za proizvodnju pataka vrlo specifičan i i puno je kretanja između e, farmi pataka koji dovodi do vrlo teških e, e, sigurnosnih situacija i vrlo je teško primijeniti sve sigurnosne mjere. Što se tiče financiranja, puno je postavljeno pitanja u svezi s financiranjem mi e, e, zapravo nadoknađujemo 50% e, troškova klanja životinja državama članicama trošak je zapravo veći od cijena pataka to je E, pokriveno uredbom koje je parlament i vijeće usvojili prije dvije godine i prema tome države članice imaju koristi, e, zapravo dobivaju nadoknadu od 75%. Pitanje je također postavljeno o tome imamo li dovoljno novaca, imamo 20 milijuna eura, to je e, fond za hitne potrebe. Do sada, sad smo na početku E, siječnja i e, zbog ove ptičje gripe i epidemije ptičje gripe možda ćemo iscrpiti e, ovu svotu za cijeli novac. Nadam se da će ostatak godine biti mirniji, tiši i bolji, ali mislim da će nam trebati fondovi da bismo nadoknadili štetu državama članicama kao što je predviđeno zakonodavstvom. Francusko pitanje je vrlo specifično. Prošle godine u jugoistoku Francuske smo imali visokopatogene i niskopatogene viruse koje sam već spomenuo kako bismo izbjegli mutiranje e, virusa od niskopatogenog na visokopatogenu i francuska vlada u kontaktu s nama je E, odlučila isprazniti sva poljoprivredna dobra kako se virus ne bi širio i ne bi postao visoko patogon. Radi se o istim tim poljoprivrednim e, dobrima koje su sada pogođene virusom koji sada vlada. Mi e, zaista dijelimo bol i teret francuskih poljoprivrednika, naročito onih dijelova Francuske na jugu gdje opet se e, širi bolest. E, no, francuske vlasti su poduzele sve odgovarajuće mjere kako bi e, izbjegle daljnje širenje ove bolesti kako, bismo, kako se možemo bolje pripremiti. Već sam spomenuo da smo ažurirali zakonodavstvo na temelju onoga što se dogodilo u Nizozemskoj, što su što je spomenuto u raspravi. Moramo se pobromniti da postoji spremnost, također da poljoprivrednici budu bolje pripremljeni. Biosigurnost je vrlo važno pitanje a u ovom naročitom slučaju virus čini se e, pogađa više patke nego e, šipiliće, dakle situacija je nešto lakša, no moramo biti sigurni da e, postoji biosigurnosne mjere na svakom poljoprivrednom morbu i kao, kao što smo rekli da se mo, mo, može napraviti nekakvo, da se može odvojiti divlje životinje od pitomih životinja, no kad govorimo o poljoprivrednim e, e, dobrima i organiza, industrijskih organizacijama vidimo da e, se te životinje puno miču da prvo se negdje izlegnu pa ih se onda negdje detoviti. industrija mora također se pobrinuti da ra, zna što radi i da osigura veće odvajanje između između različitih e, e, dijelova industrijske proizvodnje. Hoće li se to ponoviti? Hmm. Bojim se da ne mogu reći da neće. U posljednjih smo godina vidjeli kako se epidemija proširila u Sjedine države, također e, znamo da imamo, da smo imali E, još jednu vrstu virusa u Aziji, a taj ima utjecaj na ljudsko zdravlje. Da, industrija mora biti pripremna suočiti se e, novim epidemijom u budućnosti bez obzira e, radili, radili se o proizvodnji pataka ili pilića i kokoši E, dakle, gospodine predsjedatelju, e, mislim da sam odgovorio na većinu pitanja. E, hvala vam. A da, zaista. Odgovorili ste na mnoga pitanja, no vjerujem da će ih biti još i nadamo se da ćete nam se opet obratiti, budite pripravni jer ćemo se vrlo brzo ponovno sastati i kao što je naš kolega Nikolson rekao, napisat ćemo pismo i zatražiti sastanak. Da, eto. Dakle, mogu li ja vrlo jasno i glasno reći komisiji? Mi smo vrlo iskreni i zabrinuti ljudi. Dozvolite da vam kažem sljedeće. Postoje proizvođači, ako se donese ova odluka o eh, eh, jajima uzgojenim u prirodnom uzgoju, zatvorit ćete ih, oni neće postojati, oni će morati zatvoriti svoje poslovanje. Netko mora donijeti tu odluku iako želimo brzo djelovati, mislim da stvari moramo tumačiti na određen način, ali moramo se sastati sa povjerenikom sljedeći tjedan jer je to vrlo hitno. Molim vas prenesite mu tu poruku da, eh, da želimo sastanak jer je stvar hitna i želimo se sastati eh, što prije jer je to vrlo nešto izvisno i vrlo izvisna opasnost koja nam prijeti. Naravno, da ću obavijestiti povjerenika nadležnog za ovo područje. Jednu stvar treba držati na umu koja je vrlo važna, regionaliziramo, imamo regionalni pristup i to ćemo i nastaviti, što znači da proizvođači u područjima koji nisu na udaru mogu i dalje plasirati svoje proizvode na tržište i mogu ih prodavati da nemamo regionalizacije s obzirom da imamo jedinstveno unutarnje tržište cijele države članice u kojima je došlo do pojave bolesti ne bi mogle plasirati svoje proizvode dakle nitko od proizvođača Zbog toga što primjenjujemo restriktivne mjere na malim ograničenim područjima, ostali proizvođači i dalje mogu nastaviti s proizvodnjom i to je zapravo glavna prednost regionaliziranog pristupa koji primjenjujemo i to je ono što omogućuje manje negativne učinke na tržišnu situaciju. Isto tako, neki naši partneri, spomenuo sam neke, susjedne zemlje Europskoj uniji prihvatili su princip regionalizacije zato što ima takve pozitivne učinke. Čini se da niste u potpunosti uspjeli uvjeriti kolege, s obzirom na reakcije. Jer regionalizacija nije prisutna svugdje. ali evo, e, nadam se da ćemo dobiti e, informacije nakon stanke za ručak. Ja zahvaljujem e, tumačima. Znate da je ovo i tekako važna tema i znam da ćete nam dostaviti informacije koje ste nam obećali. Nadam se da ćete nas informirati o tome čim prije. Hvala.